poželim e, dobrodošlicu kandidatkinji za povjerenicu na ovom saslušanju. Ovo je inače prvo saslušanje u odboru ENVI. Imaćemo priliku saslušati tri povjerenika i jednog izvršnog potpredsjednika. Ovo je inače najveći odbor u Europskom parlamentu u ovom sazivu. Tako da, gospođo kandidatkinju, to je jedan snažan simbol važnosti koji pripisuje Europski parlament eh, temama u nadležnosti ovog odbora, ali i u vašem djelokrugu u mandatnom pismu novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen su da kako pitanja koja se tiču javnog zdravstva, plan za borbu protiv raka, ali isto tako i tematike kao što su borba protiv zagađenja, e, zatim zdravstvena ispravnost hrane, te strategija od staje do stola, farm to fork na engleskom. To su sve teme kojima ćemo se baviti danas. Ako mi dopustite jednu primjedbu prije nego što vama dam riječ i objasnim sam postupak saslušanja većina članova odbora Envi s kojima sam razgovarao unazad nekoliko dana nakon što smo zaprimili vaše odgovore na upitnik imaju isti dojam, a to je da što se tiče odgovora u području javnog zdravstva vidljivi su konkretni angažmani, odgovori su vrlo precizni i to je u skladu sa vašim e, do, sa vašom dosadašnjom karijerom. Međutim, postoje neki upitnici kada je riječ o vašim odgovorima na pitanja iz područja zdravstvene ispravnosti hrane. ćemo priliku vratiti se na to, no tu su odgovori bili nešto manje precizni i to vam mogu reći s obzirom da smo upravo imali saslušanje povjerenika za poljoprivredu e, i to je ocijenjeno kao vrlo nejasno, neprecizno, tako da od vas očekujemo precizne odgovore na precizna pitanja koja će vam postaviti članovi ovoga odbora. Što se tiče same organizacije sastanka, koordinatori su unijeli neke izmjene tako da će svatko dobiti najduže minutu i 15 sekundi za postavljanje pitanja. Kandidatkinja za povjerenicu će dobiti 2 minute i nakon toga 45 sekundi najduže za dopunsko pitanje. I moram inzistirati na činjenici da su nas zamolili da dopunska pitanja doista budu takva da se nadovežu na izvorno pitanje, tako da se putem dopunskih pitanja ne bi trebale načinjati nove teme, s obzirom da ćete imati samo 45 sekundi za postavljanje pitanja, tako da bi bilo teško ući u novu temu na jedan jasan i precizan način. Ja računam na vas i računam da ćete poštivati ovakav način i metodologiju rada. Sada ću dati riječ e, našoj kandidatkinji za povjerenicu. Imate 15 minuta. Hvala vam. Poštovani predsjedatelju, poštovani zastupnici odbora Envi Agri, poštovane gospođe i gospodo. Doista mi je prava čast biti ovdje pred vama danas, pred demokratskim izabranim predstavnicima naroda Evrope, tražiti vaše odobrenje za mandat povjerenice za zdravstvo. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi i na svom jeziku, na grčkom. i ne djeteriti mi na vrisko me Posebna mi je čast e, biti ovdje danas s vama, smijeti obratiti vam se kao kandidatkinja za povjerenicu za zdravstvo, jer je to nešto što je iznimno važno za građane Europe u njihovom svakodnevnom životu i po tome ću se ravnati tijekom svog mandata ukoliko budem odobrena od strane Europskog parlamenta. Poštovani prijatelji i kolege, evropski državljani očekuju sigurnu, zdravu hranu, zaštitu protiv epidemija i bolesti. Naši državljani to zaslužuju. Imamo neke od najviših standarda u svijetu što se tiče zdravlja životinja i biljaka i imamo pristupačan sustav zdravstvene zaštite visoke kakvoće koja omogućava zaštitu zdravlja sviju bez obzira na e, e, moguće nejednakosti. Komisija, povjeren, e, komisija gospođe von der Leyen doista kani to i postići. Dakle, radi se o miru, jedinstvu i prosperitetu. Za našu djecu Europa treba predstavljati, međutim, puno više toga. Naša djeca nam sasvim jasno govore o tome koliko jako i snažno žele živjeti u prirodnom i zdravom okruženju na zelenom i održivom planetu. Ja sam svoj život provela kao e, službenica. Tri puta sam bila izabrana u nacionalni parlament i imala sam čast biti predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. 27 godina radila sam sa adolescentima i djecom kao klinički psiholog u javnim bolnicama, brinući se o mentalnom zdravlju za one među nama koji su često zaboravljeni. I znam iz prve ruke koliko je važan dobro funkcionirajući zdravstveni sustav. Kolektivno zdravlje naših društava ovisi o individualnom zdravlju svakog pojedinog građanina. Međutim, sve to nije dovoljno. Ovisi također i općenitom e, zdravlju, da tako kažem, naše planete. Stojim danas ovdje pred vama spremna posvetiti sve svoje energije, znanje i vještine da bi služila tim europskim ciljevima kao povjerenica za zdravstvo u sljedećih pet godina. Poštovani prijatelji, zdravstvo je područje u kojem Evropska unija treba težiti za E, višim rezultatima. Ne možemo se zadovoljiti onim što je postignuto. E, velike su promjene u demografiji, tehnologiji, klimi. To mijenja naša društva i naš način života. Europa mora biti vodeća u tranziciji prema zdravom planetu i prema digitalnom e, svijetu. To su izazovi koji utječu na našu kvalitetu života, na socijalnu koheziju, na konkurentnost i na ekonomski rast možemo jedino uspješno riješiti ova pitanja ako budemo imali jedan zdravstveni pristup u svim politikama. Green Deal ili zeleni dogovor je prilika da se tim izazovima pristupi sveobuhvatno. Dobro zdravlje, održiva zdrava hrana je nešto što dolazi pod istim e, kišobranom, da tako kažem, klimatska neutralnost i nulto onečišćenje. E, zdrava hrana, dobrobit životinja, zdravlje e, biljaka e, su značajni dio mog programa i posebno mi je drago što mogu voditi naš put prema novoj strategiji za održivu hranu. to će pogoditi svaki pojedini lanac, prehrambeni lanac, prehrambene proizvodnje. Sve su to izazovi, priznajem Međutim, ne bojim se, ne bojim se tih izazova jer znam da ćete mi vi biti ključni partner u tom procesu. Kao zastupnica i sama znam kolika je ključna uloga ovih odbora i veselim se tjesnjoj suradnji s vama u nadolazećim godinama. Posljednjih tjedana upoznala sam mnoge od vas i jasno mi je da imamo zajedničke ciljeve i zajednička razmišljanja oko mnogih pitanja štititi naše državljane od endokrinih e, disruptora, smanjiti ovisnost o pesticidima, promicati e, dobrobiti zdravlje životinja, su pitanja oko kojih želim ujediniti snage s vama. Istovremeno, radit ću e, u suradnji s nacionalnim vladama znajući da provodeći EU pravila u svim ovim područjima je nešto na čemu još moramo raditi. Od vitalne je važnosti izbjeći e, štetu koju nanosimo povjerenju potrošača javnom zdravlju ukoliko ne pratimo naša pravila. Izgradnja povjerenja je ključna za naš uspjeh. Transparentnost i poštenje e, trebaju biti e, naša vodeća načela e, prevare u prehrambenom lancu podrivaju naše ujedinjeno tržište i uništavaju povjerenje naših građana. Želim zajamčiti da ćemo imati prava sredstva kojima će naši građani zadržati dobro zdravlje i naravno da bi to ostvarili imati dobru opskrbu lijekovima farmaceutska industrija nam e, pruža lijekove visoke kvalitete koje si možemo svi priuštiti. Ja ću se usredotočiti na modernizaciji pravnog okvira za medicinske proizvode. To treba učiniti kako bismo povećali sigurnost naših pacijenata i konsolidirali ulogu Europske unije kao globalnog lidera u ovim pitanjima. Digitalne tehnologije, umjetna inteligencija trebaju biti iskorištene u ovim naporima jer mogu značiti konkretne koristi kako za zdravstvene radnike, tako i za pacijente. Želim maksimizirati ove potencijale, stvaranje europskog prostora zdravstvenih podataka jest korak u tom smjeru. O svim ovim pitanjima Europa E, može odigrati posebnu ulogu na svjetskoj pozornici. Evropska unija teži višem i jednostavno e, se ne može zadovoljiti e, postignutim. Dakle, cilj mora biti globalan i multilateralan koji će dosezati daleko izvan naših granica. Antimikrobna rezistencija je nešto što prijeti i Europi i svijetu. Sad otkucava. Mislim da trebamo djelovati sada. Evropska unija mora voditi u ovim globalnim e, naporima. Zalagat se za međunarodni sporazum o e, antimikrobima. Iz tih razloga odrediti ću prioritete, a to je provedba Europskog One Health akcijskog plana protiv antimikrobne rezistentnosti. Poštovane gospođe i gospodo, Završit ću s nekoliko riječi o najvažnijem prioritetu naše komisije i meni bliskom problemu, a to je rak. Evropska borba protiv raka. 40% nas susretišće se s rakom u svojim životima. Nema puno obitelji koje na neki način nije dotaknula ova bolest. Samo po sebi to je dovoljan razlog da rak bude jedan od naših najvažnijih prioriteta e, u području e, zdravstva. Pobjediti rak zahtjeva snage svi u nas i zahtjeva doista horizontalne politike u svim pristupima. Od hrane, od načina života, od lijekova koje uzimamo, od skrbi do tehnologije. E, koja nam je dostupna. Sve je to vrlo relevantno ako želimo pobijediti e, e, rak. Sve su to karike u lancu s jednim ciljem, a to je smanjiti postotak raka u Europi. U svom mandatnom pismu sam spomenula sve korake u borbi protiv raka. Od polja do stola, zeleni dil, inovacije, pristupačnost lijekova, prevencija, dijagnostika, liječenje, istraživanje, stopa preživljenja i paljativna skrb sve sektore i industrije izvan sektora zdravstva moramo uključiti, a tu uključujem i obrazovanje i zaštitu okoliša. Radila sam s Europskim pa, parlamentom na pitanjima zaštite od raka jer sam bila predsjednica Europske e, koalicije za rak Europa Dona. Uvijek sam radila s partnerstvom s medicinskim stručnjacima, industrijom, vladama i parlamentima. Ja sam bila uključena u donošenje prve rezolucije o raku dojke u ovom parlamentu 2003. godine. Učiniti razliku u životu e, pacijenta koji boluje od raka je uvijek bilo moje glavno načelo. Mogu govoriti iz osobnih iskustava, te vam mogu zajamčiti da će to i dalje biti moje vodeće načelo u mojoj sadašnjoj emisiji, ukoliko me potvrdite kao povjerenicu. Poštovane gospođe i gospodo, ako budem povjerenica imat ću snagu boriti se za načela u koja vjerujem i za koja sam strastveno radila cijeli svoj život. Radit ću s Europskim parlamentom, državama članicama, dionicima, kolegama, povjerenicima kako bismo poboljšali javno zdravlje i osigurali održivu budućnost za Europu. Tamo gdje budemo otkrili nedostatke ili slabosti u našem sustavu, zajedno ćemo pronaći lijek. E, ulažući našu ambiciju, energiju i odlučnost. Gradit ćemo partnerstvo na povjerenju, na poštenju, na transparentnosti i na odgovornosti. Mnogi od vas su me u Strasburu pitali što se nadam postići u sljedećem mandatu komisije. O tome razmišljam evo od prvog dana e, kada sam krenula na ovaj put. Za pet godina želim da možemo pogledati unatrag i da kažemo napravili smo ambiciozan plan borbe protiv raka, smanjili smo smrtnost, imamo zdraviju i zeleniju hranu za naše građane, poboljšali smo javno zdravlje, poboljšali smo pristup e, zdravstvu svim pacijentima. Svaki dan smo dostupni svim našim državljanima. Europa mora biti tu za sve svoje građane u području zdravstva. Borili smo se s izazovima i isporučili smo rezultate. Upravo zato stojim pred vama ovdje danas, tražim vašu podršku, vašu pomoć, vašu potporu u postizanju ovih zajedničkih ciljeva. Idemo udružiti snage, idemo ispuniti objećanja budućim generacijama. Zajedno smo jači. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepo. Što se tiče metodologije rada, sada ćemo čuti sedam pitanja u ime klubova zastupnika, ima ih sedam u parlamentu. Pitanja će poslaviti koordinatori ili njihovi predstavnici. Nakon toga će uslijediti 18 pitanja koja su raspodijeljena prema Dontovom pravilu. I ovdje želim posebno istaknuti činjenicu da će i neki članovi odbora za poljoprivredu postaviti pitanja. E, naime, to je pridruženi odbor na ovom saslušanju. Krenut ćemo od sa prvim od sedam pitanja u ime klubova zastupnika. Krećemo od europskih pučana. Doloros Monserrat, imate minutu i 15. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala lijepa kandidatkinji. Doista mi je drago bilo čuti da ćete se boriti protiv raka. Mnogi smo preživjeli rak u prvom licu zato što rak jednostavno jest prvi uzrok smrti u Europi. Dakle, više od 40% e, državljana Europe susreću se s rakom u svojim životima. Tisuće će izgubiti život u središnjoj i istočnoj Europi e, temeljem e, te bolesti. 30% je manji pristup u središnjim i istočnim dijelovima Europe za liječenje. Mortalitet je u drugim dijelovima smanjen za 10%, 30 do 40% raka može se izbjeći. Ako više radimo na zdravstvu, ako ulažemo više u prevenciju i ako rano otkrijemo rak. Tako da mislim da tako možemo povećati broj preživljenja. Gospođo e, kandidatkinjo, pitam se hoćete li u vaš plan uključiti mjere koje će predviđati jednaki pristup sviju mogućim liječenjima? Um, Hvala lijepa gospođo Monserrat na ovom pitanju. Doista radi se o temi koja mi je vrlo bliska osobno. Europski plan za borbu protiv raka treba pokriti sve ovo što ste vi spomenuli. I ukoliko želi biti učinkovit, taj plan ne smije nikoga izostaviti. Nema nejednakosti kada govorimo o borbi ili skrbi pacijenata koji su oboljeli od raka. Moramo se fokusirati na sve aspekte, od prevencije do paljativne skrbi. Zato što je doista neprihvatljivo da ukoliko danas znamo da možemo spriječiti gotovo 30% svih oblika raka, da ne ulažemo dovoljno u promjenu načina života za koji znamo da će dovesti e, do e, manje patnje. I e, nešto još što ste spomenuli, radi se o dijagnostici. Mnoge zemlje imaju takozvane screening programe. Da bi screening programi bili učinkoviti, trebaju biti akreditirani prema evropskim smjernicama. Znam a i zahvaljujem za to Europskom parlamentu. Znam da je parlament 2019. donio e, rezoluciju o HPV-u, o ženskom raku, pristup ljekovima je nešto što je ključno. To je ključno u našem planu za e, borbu protiv e, raka. Zajedno sa drugim aspektima koje treba uzeti u obzir a ja sam to već spomenula. Spomenula sam antimikrobne rizike. E, čitav niz e, bolesnika e, ili pacijenata koji imaju rak zbog tog problema gube svoj život. Zato moramo stvari gledati horizontalno, a kako rješavati to kroz sve zdravstvene politike, a ne izolirano. To je nešto čemu namjeravam posvetiti velik dio svojih napora. Hvala vam. Hvala. Imate li nastavno pitanje? Hvala. Doista ste dobro rekli da svi evropski pacijenti trebaju imati iste prilike. Nitko ne smije biti izostavljen u borbi protiv, protiv raka. Ne smijemo imati Europu dvaju brzina. Posljednjih e, godina imamo e, pokušaje da se nadvladaju nejednakosti. Imamo dogovor i iz Lavalete, imamo neke pozitivne rezultate, ali trebamo ići dalje. Zato predlažem da zajedno pokrenemo evropsku inicijativu kako bismo zajamčili jednak pristup tretmanu tretmanima i najboljim praksama kako bismo bili učinkoviti u borbi protiv raka i svih drugih bolesti. Rak ima jako puno pojavnosti, jako puno lica. Moramo se baviti svim time. Moramo imati humaniji odnos prema pacijentu, to sve treba biti holistički kao što ste dobro rekli. Dakle, ne samo zdravstveni dio, već pomoć E, pacijentima i njihovim članovima obitelji kako bi se smanjio stres, anksioznost, zabrinutost, e, osjećaj samoće i tako dalje. Dakle, više istraživanja koje će nam shvat, e, omogućiti bolje shvatiti o čemu se radi. Zato vas pitam koje ćete mjere poduzeti? S tim u svezi oprostite, ali prije odgovora Molim vas da se držite roka od vremena od 45 sekundi za nastavno pitanje. Zahvaljujem. Europski plan za borbu protiv raka treba uključivati sve vi ste govorili o nejednakom pristupu tretmanima. Ja ću sada reći nešto pozitivno što se pojavilo u ovom parlamentu, a to je prekogranična direktiva o zdravlju koja pokazuje u suradnji možemo izmijeniti živote pacijenata. Želim se osvrnuti i na Europsku referentnu mrežu koja omogućuje e, rješavanje ili liječenje rijetkih bolesti, pedijatrijskih bolesti, rijetkih oblika raka, da se izmjene iskustva, a da pacijent ne mora putovati. Tako da vjerujem u suradnju, vjerujem da ne postoji ništa što ne možemo postići. Nisam za brza rješenja. Ukoliko uspješno prebrodim ovo saslušanje, doista ću se posvetiti Europskom planu za borbu protiv raka. Hvala vam lijepo. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata riječ ima Jute Guteland. Kandidat Kiriakides, exponering även av låga doser av hormonstörande ämnen kopplas till en rad mycket svåra sjukdomar. Hvala lijepo. Što se tiče endokrinih disruptora, moram reći da imamo rak, diabetes i jako puno drugih bolesti, a pogotovo su mala djeca posebno pogođena. Dakle, s jedne strane strane imamo ljudsku patnju, a s druge strane velike troškove. Preko 160 milijardi eura godišnje koštaju ove bolesti. nije moguće, međutim, izbjeći štetne substance u našim životima koji se nalaze svugdje, u igračkama, u deterđentima i tako dalje. Hoćete li bez odlaganja e, predložiti horizontalne kriterije da se disruptori otkriju u svim sektorima? Možete li obećati danas da ćete konkretno rješavati ovaj ozbiljan problem i da se nećete skrivati i za slabe komisijine strategije iz 2018. godine? Hvala. Prvo želim reći da volim gledati u budućnost pa ću vam reći što namjeravam raditi od sada nadalje. Zahvaljujem vam na ovom pitanju jer endokrini disruptori su i u mojoj izjavi o mojoj misiji. Imate pravo da trebamo učiniti više jer oni utječu bez sumnje na zdravlje ljudi. Znam za rezoluciju Europskog parlamenta od 2019. godine, a znam i da Europski parlament želi donošenje zakona do 2020. godine. To mora biti prioritet. U zadnjih 20 godina smo napredovali, ne želim reći da uopće nismo napredovali, ali trebamo učiniti puno više jer mi smo ovdje iz samo jednog razloga, barem ja sam tu iz samo jednog razloga, a to je opredjeljenje da štitim građane i okoliš. Potrebno nam je više znanstvenih istraživanja kako bismo utvrdili koji je učinak koktela. O tome ne znamo puno. Očekujemo rezultate e, provjere e, prikladnosti zakonodavstva. Neke države članice već poduzimaju e, akcijske planove, moramo ih podržati. Svi znamo da će endokrini disruptori biti visoko na dnevnom redu buduće komisije puno hvala na ovom odgovoru. Neću se danas prepirati s vama oko toga, ali molim jedno pojašnjenje. Slažete li se s time da su endokrini disruptori jednako opasni e, kao i druge e, otrovne tvari kao i rak i ako ćete tome pristupiti e, na sektorski način moramo vidjeti koji endokrini disruptori su već pokriveni europskim zakonodavstvom i koje druge e, štetne tvari. Hvala. Definitivno se ne želim s vama prepirati oko bilo čega, ali e, volim imati priliku s vama raspravljati i čuti od vas što vas brine. Ja ne bih uspoređivala e, da li su endokrini disruptori jednako opasni kao i rak, ali znam da utječu na zdravlje ljudi i da moramo nešto poduzeti. E, I ja e, sam čvrsto odlučila to učiniti. Očekujemo preispitivanje prikladnosti zakonodavstva, a onda ćemo vidjeti kako ćemo ići dalje jer ovo je područje u kojem ne smijemo zaostati i koje ne smijemo zanemariti. To mi je jasno. Hvala, a sada ću ja uzeti riječ. To je uvijek e, dobro pravilo. Dakle, Gospođo kandidatkinja, imam jedno pitanje za vas o pesticidima. U odgovoru, u pisanom odgovoru na naše pitanje, rekli ste da bismo kolektivno trebali analizirati mogućnost uspostave obveznog cilja smanjenja rizika od pesticida u Europi. Dakle, rizika povezanih s uporabom pesticida. Mislim da bismo kolektivno trebali razmisliti o mogućnosti to ovako kako je formuliralo, ne podrazumijeva e, konkretne mjere. Tako da me zanima u okviru strategije od staje do stola Farm to Fork hoćete li imati konkretnu brojku što se tiče cilja u vezi sa smanjenjem uporabe pesticida u Europi? Puno vam hvala. Svi znamo da postoji snažno zakonodavstvo koje se bavi pesticidima, ali moramo svi priznati da se ne provodi na pravilan način. Želim zahvaliti Europskom parlamentu e, što je osnovao PESK odbor e, koji je postigao značajne rezultate i koji e, je kritički govorio o državama članicama. E, izvješće tog odbora zahtjeva veliku transparentnost i odgovornost. E, putem RIFITA se sve preispituje i ocjenjuje i ja sam optimist. Smatram da će promjene u zakonima o prehrambenim proizvodima biti e, dobre i da će voditi u pravom smjeru. U svoje ime mogu reći da se obvezujem da ću smanjiti našu ovisnost o pesticidima i da ću se truditi da postignemo ulaganja u sigurnije alternative. To je dio mandatnog pisma i kad je riječ o Green Dealu i kad je riječ o strategiji od polja do stola. Građani su vrlo zabrinuti zbog ovog pitanja, mi ih moramo poštivati i moramo raditi na tome na što učinkovitiji način. Pesticidi utječu na život ljudi, zato je važno da imamo konkretan numerički cilj, odnosno plotak što se tiče njihovog smanjenja, ali isto tako utječu i na pčele. Mi u Europskom parlamentu trenutno radimo na tome da se odbaci prijedlog komisije vezano uz metodu evaluacije učinka pesticida na pčele. Ukoliko parlament za nekoliko tjedana ne da zeleno svjetlo ovom eh, aktualnom prijedlogu komisije, Možete li se ovdje obvezati da ćete usvojiti preporuke EFSE, odnosno znanstvene činjenice i zajedno s nama izvršiti pritisak na države članice kako bi oni usvojili preporuku EFSA, a to je da se izradi cjelokupna evaluacija e, utjecaja pesticida na pčele. What I can ono na što se mogu obvezati ako smijem to učiniti kao kandidatkinja je da nećemo sniziti kriterije kad je riječ o zaštiti pčela. Svi shvaćamo da je ovo iznimno važno pitanje. Zaštita pčela mora biti u središtu naših politika. E, to je i dio politika e, zelenog dila koje se navodi u mandatnom pismu. E, znam sa ono što je bilo 2013. ali i znam da je bilo poteškoća u primjeni dokumenta, odnosno smjernica o zaštitama pčela od strane EFSE, a sada e, države članice su se dogovorile e, da ćemo proučavati akutnu toksičnost, ali znamo da moramo razmotriti i kroničnu toksičnost. smanjiti uporabu neoniksa i pronalazak alternativa je vrlo važno, ali radit ću putem e, konsenzusa i radit ćemo s državama članicama kako bismo primijenili e, smjernice za zaštitu pčela i zaštitili okoliš. Ponekad kad govorimo o pčelama i oprašivačima, e, kad vidite portfelj, e, čini se da je riječ samo o javnom zdravstvu, ali ne, sve je to, e, postoji jedno zdravlje, riječ je i o našoj planeti i o našoj hrani, dakle ne mogu reći da je ovo manje važno od onih aspekata o kojima je govorila gospođa Monserrat. E, sve je to dio planete koju moramo zaštititi i to je moja odgovornost. Hvala, sada za zelene. Michel Rivazi. Hvala i želim vam dobrodošlicu na našem odboru. Ja nisam baš zadovoljna vašim odgovorom na pitanje koje je postavio gospodin Kanfan. Kažete da e, nova komisija se obvezuje da će postići cilj nulte stope zagađenja. Znate da smo imali mnogo sukoba s vašim prethodnikom u području pesticida i endokrinih destruktora te glifosata. E, parlament je bio tako nezadovoljan radom komisije u području pesticida da je osnovan posebni odbor koji je zatražio poboljšanja u području zakonodavstva o pesticidima. Nažalost, povjerenik nas nije želio čuti i parlament je spriječio, naime, parlament je zatražio da se u potpunosti primjeni zakon u području zaštite pčela to je zakon. Pesticidi se ne mogu odobriti osim ako nemaju nikakav e, kronični toksični učinak na pčele. Istovremeno to imamo isto tako i protivljenje nekolicine država članica. Naime, to je stajalište nekolicine država članica, a komisija odbila e, zauzeti e, takvo stajalište. Moje pitanje je sljedeće. Postanete li povjerenica, hoćete li promijeniti stajalište komisije u sljedećih tri mjeseca, iznijeti zakon u kojem se u potpunosti uzimaju obzir preporuke EFSE što se tiče pčela i kronične toksičnosti e, kada je riječ o zaštiti domaćih pčela? Hvala na ovom pitanju. Čujem u vašem glasu koliko ste frustrirani ali ja nisam odgovorna za ono što se do sada dogodilo. Ono što ja mogu reći je kako to vidimo sada, što se nalazi u mom mandatnom pismu i u programu e, novoizabrane predsjednice. Mi sada govorimo konkretno o zelenom dilu i o strategiji od polja do stola i to su prioriteti. Ja sam zastupnica u parlamentu a zakoni su nešto što se mora primjenjivati i svi moramo raditi na tome. Vi ste me pitali hoću li se obvezati da ću predložiti zakonodavstvo u roku od tri mjeseca. Vi znate da mi radimo kao kolegi, ali ja mogu obećati nešto mogu se obvezati da ću izgraditi konsenzus kako bismo bili učinkoviti i provodili zakonske propise. E, to za mene nisu prazne riječi, to nisu krilatice, to je dio mog mandata to je dio e, zelenog dila e, pod e, dopredsjednikom Timerbanskom. To je dio mog mandata i ja moram sa svima surađivati da bi isporučila rezultate. Mislim da svi znamo i ja znam da se zakonodavstvo o pesticidima ne provodi na pravi način ja vam se zahvaljujem na kritikama e, u kojima puno istine, ali sada e, je na sljedećoj komisiji da e, to postigne. A ja se nadam da ću biti dio nje. moram priznati da niste u potpunosti odgovorili na postavljeno pitanje. Naime, problem je u tome što postoji zakon iz 2009. godine gdje se traži da se uzme u obzir kronični toksični učinak, a komisije i države članice su ti koji ne poštuju ove zakonske odbere, odredbe. Tako da mislim da to treba e, staviti na političku razinu. To nije tehničko pitanje. Ako vijeće o tome bude moralo donijeti odluku kvalificiranom većinom, mi kao parlament možemo izvršiti pritisak na države članice. A vi čak nemate niti hrabrost da unutar komisije predložite akt u vijeću. Ako postanete povjerenica, ja ću doista tražiti da iznesete adekvatan prijedlog kako bi se u potpunosti uzele u obzir preporuke EPSE u vezi s pčelama i to treba e, to, to treba rješavati u vijeću, to treba postati političko, ne tehničko pitanje. Slažem se vama da je to političko, a ne tehničko pitanje. Upravo stoga sam rekla da bi željela imati priliku surađivati s državama članicama i e, postići napredak po tom pitanju. E, dakle, slažem se, nije riječ samo o e, akutnoj toksičnosti, već i o kroničnoj toksičnosti. Ja ću raditi na tome jer vjerujem da je to iznimno važan dio zaštite naše planete, našeg okoliša i našeg svakodnevnog života u okviru zelenog dila i strategije od polja do stola. Hvala. A sada ide i Silvija Limer. Hvala vam. Ja sam vrlo pažljivo pročitala vaše pisane odgovore, zato ću vam danas postaviti dva pitanja koja se neće moći lako objasniti. Prvo, darivanje organa ili doniranje organa. U našim državama postoje različita zakonska e, rješenja. U Njemačkoj se sada raspravlja o mogućnosti e, potvrde ili odbijanja e, takvih načela. Hoćete li zadržati subsidijarni pristup prema kojoj svaka država članica zakonski samo određuje doniranje organa ili ćete se boriti za zajednički sustav doniranja organa u slučaju da to želite učiniti na razini Europske unije, kako će to funkcionirati? Drugo, e, vi ste govorili o problem rastuće rezistencije na antibiotike, ali niste ušli u bit, a to je nedostatak razvoja novih lijekova, novih substanci. Kako ćete to riješiti? Jer su antibiotici koje imamo e, vrlo skupi i nedostupni jer su jednostavno neisplativi za farmaceutsku industriju. Hvala. Thank you. Hvala, pokušat ću dati odgovor u dvije minute. Hvala na oba pitanja. Donacije organa su jako važna stvar u državama članicama jer znamo da mnogi životi o tome ovise. Nama mora biti prioritet sigurnost i trebamo podržati inovacije kako bismo postigli napredak. Znam da u nekim državama članicama postoji sustav opt-out, e, to ne postoji u svakoj državi članici. Znam i da će krajem 2019. godine e, komisija e, evaluirati zakonodavstvo. Države članice su izradile akcijske planove, ali trebamo li imati neku strategiju na razine Europske unije, to ćemo tek vidjeti nakon evaluacije. To je jako važno pitanje jer ima jako puno ljudi koji čekaju na organe i ne može biti ništa gore od toga. A kad je riječ o antimikrobnoj rezistenciji, imate pravo. Ja nisam rekla što trebamo činiti. Utvrdili smo da e, imamo problem. E, godišnje umire 30 ljudi zbog toga. E, imali smo drugi akcijski plan i oko 70 akcija e, za zdravlje e, koje je sve bilo e, spojeno u jedan u jednu strategiju. Svjetska zdravstvena organizacija i G20 se sada bave time i potiču industriju da E, pokrene inovacije i pronađe nove antibiotike. To je problem koji ne poštuje granice i ja bih voljela da Europa u tome predvodi. Nažalost, niti jedno moje pitanje nije dobilo odgovor. Ja sam vas pitala je li to za vas europsko pitanje. Vi ste spretno izbjegli odgovor, nisam ništa drugo ni očekivala. Drugo, kod antibiotika ponovno niste dotaknuli problem. Kako ćete poticati razvoj ako e, niti jedan generički antibiotik ne može biti upotrebljen? Dakle, evo, to je bila samo moja izjava. No, it was a question, but um, I can only give you the answer that is... Ne, dakle, to je bilo pitanje, ali ja sam vam samom odgovorila ono što je moj iskreni odgovor. Hoćemo li imati sveobuhvatnu strategiju o doniranju organa? Pa čekam strategiju i procjenu na kraju 2019. da vidim gdje se nalazimo i što ćemo učiniti. Trebaju nam znanstveni dokazi kako bismo donijeli ispravnu odluku. Za mene mi sad možda bilo jako lako da vam kažem da, ja ću to predložiti. Ali onda to jednostavno ne bi bilo nešto što doista mogu poduprijeti sa svim informacijama koje su mi zato potrebne. Procjena komisije dolazi do kraja ove godine. Što se tiče antimikrobne rezistentnosti, moramo voditi primjerom, industrija mora krenuti e, putem inovacija i pronaći nove antimikrobne tvari. Hvala. E, sada prelazimo na ECR gospođa Kopčinska. E, dakle, u vašem pisanom e, odgovoru na naša pitanja rekli ste da ćete tjesno surađivati sa kolegijem povjerenika i sa predstavnicima dionika i industrije u svrhu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja UN-a. Rekli ste da se moraju mobilizirati svi instrumenti u javnom zdravstvu, istraživanju, znanosti i zdravstvenim politikama. Također ste spomenuli e, zabrinutost zbog, zbog integriranosti agencija koje su uključene u rad. Mislite li da postoji potreba za boljom koordinacijom aktivnosti Europske komisije, glavne uprave Sante Devko i e, glavne uprave koja je zadužena za istraživanje? Mislite li da je potrebno pojednostavniti njihove aktivnosti u području javnog zdravstva kako bi to bilo u skladu sa ciljem broj 3 i općenito sa agendom UN-a. Hvala vam na postavljenom pitanju. Uvijek je moguće imati bolju koordinaciju u svemu što radimo. Nova izabrana predsjednica je vrlo jasno definirala kako ćemo surađivati unutar kolegija povjerenika E, postoje brojna područja, posebno javno zdravstvo, koja su horizontalne prirode. Tako da ukoliko budem izabrana na ovu dužnost, moja će dužnost biti surađivati sa svim onim povjerenicima koji sudjeluju u e, područjima kao što su javno zdravstvo, zeleni dil, i to su dakle povjerenik Timmermans, Kinas i povjerenica Vestager, budući da i digitalna agenda mora biti sastavni dio politike javnog zdravstva. Namjera mi je surađivati tjesno sa svima njima kako bismo isporučili rezultate koje smo obećali. Što se tiče kvalitetnije koordinacije rada, Ja radim sa raznim institucijama i organizacijama uvijek pokušavam pronaći konsenzus i vidjeti e, kako se postupci mogu pojednostavniti tamo gdje to nije slučaj. E, namjeravam na taj način raditi i za vrijeme svog mandata pažljivo ću slušati zastupnike iz parlamenta koji vrlo često primijete nešto što nama može promaknuti. Tako da tjesnu suradnju sa ostalim povjerenicima vidim kao jedan osnovni preduvjet svog rada. Mislim da je potrebna bolja koordinacija u nekim područjima rada i to će biti e, svakako važno za moj e, obnašanje moje dužnosti ukoliko budem izabrana. Hvala. Nakon e, reforme i nakon e, preustroja pojedinih e, glavnih uprava, Europska komisija bi mogla dati svoj doprinos Evropskoj, e, tim, tome da europska farmaceutska industrija ponovno dođe u Europu, što bi omogućilo veću sigurnost na našem kontinentu, a istovremeno bismo imali i bolji pristup svim potrebnim lijekovima. Svjesna sam da je ovo nešto što izaziva veliku zabrinutost i da postoji ta činjenica da ovisimo o lijekovima iz trećih zemalja, te da moramo imati vrlo stroge kontrole i osigurati se da ti proizvodi budu sigurni. Da, mislim da trebamo ulagati i ohrabrivati e, inovacije i mislim da Europska unija treba biti predvodnik u području proizvodnje lijekova. Ovaj današnji paket e, o kojemu razgovaramo obuhvaća e, digitalizaciju i mislim da će nas e, da će nam to omogućiti da držimo korak sa znanstvenim spoznajama. Moramo raditi u svim područjima politikama. Moja želja, budući da sam bila zdravstveni djelatnik, ali isto tako i zastupnica u parlamentu i u dodiru sam s ljudima kojima su potrebni i Znam što znači kada nema dovoljno lijekova ili kada su oni preskupi. I bilo bi mi drago kada bih vam mogla ovdje danas reći da imam jednostavno rješenje za to, ali to nije slučaj. Moramo sagledati čitavu situaciju, dakle, određivanje cijena, povrat e, troškova. Pacijenti moraju imati osiguran pristup ljekovima, moramo imati holističku strategiju za farmaceutski sektor kako bismo pacijentima isporučili rezultate u skladu s njihovim potrebama. Htjela bih spomenuti još nešto što se do sada nije pojavilo u raspravi. Naime, ocjena e, dakle tehnoloških aspekata je također nešto što će biti vrlo važan iskorak. Zatim, trebamo analizirati potencijalne nove poslovne modele i na taj način će Europska unija ostati predvodnik u ovom području. Hvala. U ime kluba GUE riječ ima kolegica. Ovo poslednji vjetou, protože podle průzkum... Kolegica konečno. Evo, prema informacijama Eurobarometra većina europljana bi voljela da se Europska unija više bavi pitanjem javnog zdravstva. Mnogi od njih smatraju da su mjere koje Europska unija poduzima u ovom području nedostatne. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom kada kažem da svi europljani nemaju jednak pristup liječenju što posebno vrijedi za rijetke bolesti, ali ne samo za njih. I u tome je problem. Naime, nemamo e, zajedničku ocjenu zdravstvene tehnologije u Europi. Vi ste rekli ako budete uspješni, ja vas pitam sljedeće, jeste li spremni podržati prijedlog komisije koji je ovaj parlament odobrio u prethodnom sazivu i što ćete učiniti kako bi se deblokirala situacija u vijeću? Bez e, europske ocjene zdravstvene e, tehnologije ništa se neće promijeniti u području pružanja zdravstvene skrbi pacijentima. E, prijedlog komisije iz 2018. godine, čini mi se da je parlament usvojio svoju rezoluciju 2019. godine. Da, e, dakle, ovo što ste spomenuli je doista ključno, zato što to omogućuje pacijentima da znaju da su lijekovi sigurni, pacijenti mogu biti sigurni da će e, se strojevi koji se koriste prilikom pregleda biti sigurni i to također omogućuje inovacije. Ja sam svjesna toga da postoji otpor u nekim državama članicama da se krene prema naprijed, međutim moramo također shvatiti da niti jedna država ne smije zaostati. Moramo objediniti sredstva, moramo definirati zajedničke standarde, a sve u svrhu zaštite prava pacijenata. Vjerujem da je to nešto na čemu ću ja vrlo predano raditi, da ću pokušati postići konsenzus kako ovaj prijedlog komisije o ocjeni zdravstvene tehnologije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 Ovo je vrlo izazovno pitanje. Ja inače se zalažem za prava pacijenata, zagovaram njihova prava. Možda vam to nije poznato, ali meni je bio dijagnosticiran karcinom. Tako da sam cijeli život surađivala sa zajednicom pacijenata u našoj zemlji doneseni su zakonski propisi koji omogućuju udruzi pacijenata da imaju svoje mjesto sa stolom kada god se donosi neka odluka koja se na njih odnosi. Tako da, da, ja ću tjesno surađivati s pacijentima, ali isto tako i sa svim drugim dionicima kako bismo pokušali postići konsenzus vezano uz ocjenu zdravstvene tehnologije. Dakle, očito je da dobrovoljni pristup ne daje rezultate. E, moramo postići e, iskorak u tom području. Hvala. Prelazimo sada na drugi krug pitanja e, koji slijedi nakon koordinatora. Riječ ima Krišćan Buzoj iz EPP-a. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospođo, ja vam želim zahvaliti na dobrom izlaganju, no e, postoji pitanje kojeg se niste dotaknuli u vašem e, kratkom uvodnom izlaganju, to je jedan od najvećih izazova u zdravstvenom sustavu, to je digitalizacija. Bilo da je riječ o e-receptima, liječničkim receptima, e, zatim o zdravstvenim kartonima pacijenata u elektroničkom obliku ili pak registrima za rak i hepatitis a isto tako je važna i interoperabilnost sustava i razmjena podataka te korištenje e, telemedicine, zatim e, robota u, zdravstvenoj skrbi. Mislim da e, ima još mnogo prostora za poboljšanje na razini država članica. Zdravstveni sustav se brzo razvija i želim ponoviti još put da pronalaženje novih lijekova i alociranje, bolja alociranje resursa je nešto što se ne može postići bez inovacije i digitalizacije. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kao buduća povjerenica za javno zdravstvo, ukoliko dobijete potvrdu od parlamenta, koje mjere namjeravate poduzeti kako biste podržali digitalizaciju zdravstvenog eh, sektora u Europi? Hvala vam na ovom pitanju. Kao što ste vjerojatno vidjeli u, iz mog mandatnog pisma, uspostava Europskog prostora za razmjenu podataka o zdravstvu je jedna od mojih zadaća. To je iznimno važno za naše građane. Ostvaruje se napredak tako da smo već e, vidjeli neke rezultate. Primjerice, 2019. godine u području prekograničnih pružanja e, zdravstvenih usluga pojavljuju se dakle e lječnički recepti i to je važno zato što pokazuje da možemo ostvariti kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga i preko granica i to je nešto što moramo postići i ostvariti za naše pacijente. Naša komisija je predana digitalizaciji, to će promicati i inovacije. Već imamo europske referentne mreže, što nam omogućuje da ljudi koji boluju od rijetkih bolesti i e, oboljela djeca imaju pristup sustavu i ja vjerujem da to radikalno može izmijeniti e, način e, liječenja pacijenata, no htjela bih ipak spomenuti još nešto što se ponekad predviđa, a to je da moramo biti oprezni kada je riječ o zaštiti osobnih podataka pacijenata. I to ne smijemo ispustiti iz uma kada govorimo o e-zdravstvu. Zaštita osobnih podataka mora biti jednako važna. Što se tiče europskog prostora zdravstvenih podataka. E, tu će se objediniti svi podaci. E, kao što sam rekla, to je u opisu e, mog e, posla, odnosno mojih zadaća i na tome ću surađivati sa povjerenicom Vestager. Hvala, slažem se s vama što se tiče zaštite osobnih podataka. Kod e, uporabe robota i umjetne inteligencije tu se pojavljuju brojna etička pitanja. Međutim, kako bi se ostvarila interoperabilnost i kako bismo imali evropski format za zdravstvene kartone, tako da građanin može prenijeti zdravstveni karton u drugu državu članicu, za to je potrebna podrška država članica i građana. Namjeravate li poboljšati informiranje pacijenata o zdravstvenim pitanjima i hoćete li promicati učinkovitiju razmjenu informacija među državama članicama? problem that Čini mi se da je važno reći da sve države članice nisu na istoj razini. To je problem. Svi trebamo kretati naprijed zajedno, a digitalna razina nije svugdje ista ili jednaka. Moramo pomoći onima koji nisu toliko još napredni da krenu, da krenu naprijed. To je važno jer ukoliko želimo koristiti prekograničnu direktivu koja može izmijeniti život tolikim pacijentima. Pogledajmo pozitivne rezultate koje smo postigli posljednjih godina. Doista trebamo e, potaknuti države da nastave s projektima e-zdravstva. Svjesna sam problema i svjesna sam ovoga što ste naglasili. Nažalost, neke stvari se često ne spominju, moramo e, povećati razinu informacija prema pacijentu, jer pacijenti često nisu svjesni što sve postoji, što sve mogu koristiti. Dakle, obaveza je države članice informirati pacijente. Hvala vam. Rory Palmer za SID. Hvala. Ako uspijete u ambicioznom planu za borbu protiv raka za Europu, e, sigurno ćete u parlamentu pronaći partnera koji će biti odlučan i dobar partner. E, večeras ste često spominjali prevenciju. Prevencija je važna koliko za borbu protiv raka, toliko i za borbu protiv drugih bolesti. Dakle, vrlo je teško pobijediti neke industrije, proizvođače hrane, kemikalija i tako dalje. Pa vas pitam kakav će biti vaš pristup jer ćete imati vrlo teške razgovore e, u okviru tog programa kako ćete se boriti za smanjenje korištenja duhana, za odgovornije korištenje alkohola u našoj populaciji i tako dalje. Hoću li htjeti voditi te razgovore? Da. Hoću li htjeti spustiti ljestvicu? Ne. Ne možemo spustiti ljestvicu kada govorimo o prevenciji e, za rak. Znam da se može prevenirati rak u mnogih pacijenata danas. Ako me pitate za duhan, imamo uredbu o duhanu, e, imamo, oprostite, direktivu o duhanu i moramo doprijeti do mladih ljudi koji danas, nažalost, sve više i više koriste duhan. I to škodi njihovom zdravlju. Alkohol je također jedna od tih stvari. Međutim, jako puno je, toga je u našem okolišu koje također treba biti podvrgnuto preventivnim programima. Da, program za borbu protiv raka jest ambiciozan, međutim, ukoliko budemo radili zajedno, e, odgovorno, mislim da možemo e, napraviti određene promjene apsolutno ne želim surađivati s onima koji ne žele krenuti u pravom smjeru. To se jednostavno ne možemo dopustiti. Rak je dio našeg svakodnevnog života, svakodnevnog života mnogih, mnogih građana. I kada sam govorila na početku, rekla sam da nam treba holistički ili sveobuhvatni pristup. Prevencija je važan dio tog pristupa trebamo pristupiti tom pitanju horizontalno. Naš način života je također važan. Način života je dio prevencije. Tako da ću puno toga uložiti u informiranje, u rad sa dionicima, u prevenciji, u izmjeni stila ili načina života i u osiguranju zdravije hrane. Uh, Hvala po definiciji prevencija zahtjeva određeno vrijeme. Tako da ako se sada vratim na današnji tretman ili liječenje raka, mogu li čuti više o tome kako ćete zajamčiti isti pristup tretmanima? Danas smo e, vrlo blizu e, odgovora tehnoloških e, procjena, ali treba nam apsolutna jasnoća u vašem odgovoru i konkretno hoćete li napraviti reviziju uredbe za rijetke bolesti? rijetke bolesti, dječje bolesti. E, ta se direktiva, e, ta se uredba, oprostite, upravo preispituje kako bismo zajamčili bolji pristup e, liječenju djeci i onih pacijenata koji imaju rijetke bolesti. Čekam rezultate te evaluacije. Želim više prekograničnih e, testiranja i ispitivanja, pogotovo za dječje bolesti. Treba nam e-zdravstvo, e, europska referentna mreža koja može donijeti velike promjene. Mislim da imamo rezoluciju Europskog parlamenta 2016. koja je govorila o nejednakom pristupu u liječenju i mislim da je jasno da trebamo ažurirati naše strategije. Ali želim pričekati i vidjeti jer mislim da e, svoj rad trebam temeljiti na znanosti, na dokazima, a uredba koju imamo je već i sama po sebi donijela neku razliku. Hvala lijepa. Martin Hojsik za e, Renew. E, zadovoljstvo je imati vas ovdje, gospođo kandidatkinjo. E, pitanje prevencije raka, zaštita okoliša je visoko na vašoj agendi jasno je zašto. Zato što imamo veliki problem. Problem nije sami taj, e, samo to pitanje, već način na koji s tim postupamo. Nedostatak transparentnosti. Kolege su govorili o problemima s pčelama, o dozvolama za pesticide i tako dalje. I onda još imamo endokrine disruptore. Svugdje imamo nedostatak transparentnosti zbog komitologije. Europski pravobranitelj je na tehničkom odboru za transport govorio o tome da nema pristup rezultatima glasovanja. Tako da pitam što ćete učiniti s preporukama Europskog pravobranitelja. Hoćemo li doživjeti veću transparentnost u postupku ili proceduri komitologije? Hvala vam. Transparentnost je u srži svega što radimo i to bi trebalo tako biti. Ako budemo svi pošteni sami prema sebi danas u ovoj prostoriji, jedan od razloga zašto smo izgubili povjerenje građana vezano za sigurnost hrane, za inovacije, zaštitu, ima upravo veze s činjenicom da naši građani osjećaju da nema transparentnosti u mnogim E, rezultatima koji su im trebali biti dostupni. I s tim u svezi sam već ranije rekla da će doći do izmjena općeg zakona o hrani temeljem transparentnosti. Na taj način, nadam se, ćemo moći povratiti povjerenje građana. Mislim da je to imperativ. Ovdje bih također željela reći da puno rasprava koje smo rodili ranije, o pčelama, o pripadajućim dokumentima ne ovise o nedostatku transparentnosti, već o otporu država članica prema provedbi. Postoji čitav niz aspekata dakle, koje treba uzeti u obzir. Za mene transparentnost je jako važna, jer bez transparentnosti nema povjerenja naših e, građana. Jako puno onoga što se događa u parlamentu, jako puno onoga što nastojimo napraviti u komisiji neće doprijeti do naših građana ukoliko se ne izgradi povjerenje u politike koje predlažemo. Ljudi jesu izgubili povjerenje iz čitavog niza razloga. Ja ću pokušati surađivati tjesno sa svim dionicima kako bismo ponovno izgradili povjerenje i napredovali zajedno. Vjerujem u tjesnu suradnju i s vama. Vi nam možete dati puno povratnih informacija kako bismo onda po tome i e, ravnali naše djelovanje. Hvala vam. Drago mi je čuti da ste posvećeni transparentnosti. Međutim, hoćete li se obratiti i prozvati države članice jer se često na odborima iza zatvorenih vrata donose odluke. Hoćete li zahtijevati od država članica da odluke budu javne i da znamo kako je tko glasovao? Ja ću surađivati s državama članicama, pokušat ću ih uvjeriti da trebamo biti transparentni i da e, trebamo raditi na taj način. Mislim da je to nešto što je jako važno E, svjesna sam da je bilo problema, ali nisam naivno optimistična. Ipak otvorenom raspravom možemo e, napredovati. E, nećemo kažnjavati, želim izgraditi konsenzus, tako sam radila cijeli svoj život na svim razinama i taj ću izazov rado preuzeti i sada. Hvala. Hvala lijepa. Eva Kovač za EPP. Eva Kopač za EPP. Hvala lijepa predsjedatelju. Zahvaljujem e, gospođi Kirija Kides na vrlo lijepe prezentaciji vizije, ali želim pitati nešto vezano za Europski program borbe protiv raka. Moje pitanje je već e, donekle i dobilo odgovor prije no što sam e, ga postavila. A pa ću sada pitati nešto vezano za lijekove. U mnogim državama Europske unije nedostaju nužni lijekovi, ne samo lijekovi protiv raka. ovdje prije svega mislim na e, lijekove koji nisu skupi, pa je moje pitanje kako ćete riješiti ovaj problem? I'm sorry if I took up so much of the time speaking about the cancer plan. Oprostite što sam toliko vremena govorila o planu za borbe protiv raka. To je važan dio mog mandatnog pisma i to je nešto što je za mene nevjerojatna prilika e, da mogu oko toga raditi na evropskoj razini ako dobijem priliku. Da, u pravu ste, nedostatak lijekova je veliki problem. Evropske medicinske vlasti, mislim, su napravile jednu radnu skupinu, Task Force, i očekujemo informacije od njih. Nestašica ljekova e, ne događa se samo iz jednog razloga već iz puno, više, e, iz puno razloga, zbog naplate, zbog cijena, zbog stanja u industriji. Ono što bismo mogli učiniti je pogledati možemo li ranije detektirati da će se dogoditi nestašica pa tako ublažiti situaciju. Jedan razlog koji se često spominje je paralelna trgovina. Ali naravno to ne možemo zabraniti unutar Evropske unije. Države članice mogu zabraniti izvoz nekog lijeka ukoliko smatraju da će doći do njegove nestašice. Dakle, to je povezano s dostupnosti lijekova, dostupnost i nestašica su jednako važni iz dva razloga. Prvo, farmaceutska industrija ima pravnu obavezu dostupnosti lijeka prema pacijentu i drugo, pravo je pacijenta imati dostupan lijek koji je siguran e, siguran u zdravstvenom smislu. Nemam jedinstveni recept za sve, nemam brzo rješenje, ali na različitim razinama treba raditi na rješavanju ovog problema. Hvala vam lijepa. Još jedno vrlo kratko pitanje. Čini li se nešto sada u ovom trenutku na izmjeni naknada koje farmaceutske kompanije plaćaju europskim medicinskim udruženjima. Ako ne, e, hoćete li poduzeti neke takve aktivnosti? Koliko ja znam, mislim da se nešto radi na tome ali to svakako treba pogledati jer je iznimno važno i mislim da nam može pomoći u tome da krenemo naprijed, može potaknuti inovacije e, u smislu pronalaženja novih lijekova koje mogu biti na raspolaganju evropskim e, građanima. Hvala lijepo, Marija Arena za SID. Hvala vam, gospodine predsjedniče. E, hvala i vama, gospođo kandidatkinja. Ja se želim vratiti na pitanje pesticida Rekli ste da radite na znanstvenim dokazima, međutim danas ima sve više znanstvenih studija koje pokazuju da postoji veza između uporabe pesticida i negativnog učinka na zdravlje ti pesticidi se udišu e, ili se naprosto konzumiraju putem zagađene vode i tla. Posljednjih godina smo primijetili da je trend prodaje pesticida konstantan u Europskoj uniji. Dakle, usprkos spomenutim studijama, oni koji koriste pesticide i dalje vjeruju da je to dobar put. Ja nisam baš bila zadovoljna vašim odgovorima, pa ću sada preformulirati svoje pitanje. Prvo, kako možete zamčiti da se direktiva o pesticidima korektno prenosi u domaće zakonodavstvo država članica. Rekli ste da je tu bilo problema. Što ćete poduzeti kako bi države članice učinile ono što trebaju? Drugo, što konkretno namjeravate poduzeti kako bi se smanjila ovisnost o pesticidima u državama članicama, e, možda akcijski plan, govorili ste o akcijskom planu za borbu protiv e, karcinoma i e, da li predviđate i takav akcijski plan za borbu protiv uporabe pesticida i kako ćete prisiliti države članice da prijeđu na alternativna rješenja koja ne počivaju na uporabi kemikalija. Zatim imam još jedno pitanje, a to je koje su brojke što se tiče smanjenja uporabe pesticida jer niste odgovorili na to pitanje koje je postavio gospodin Konfao i pretpostavljam s obzirom da niste odgovorili njemu da vjerojatno nećete preciznije odgovoriti niti meni. I um, I'm going to repeat what I said. Ponoviti ću što sam rekla, jer mislim da je važno da me čujete. A rekla sam da se mogu obavezati da smanjim ovisnost o pesticidima i da ću raditi u tom smislu i da ću raditi prema e, pronalaženju novih nerizičnih alternativa. Niti na jedan način e, nisam umanjila ugrozu pesticida na zdravlje i bilo bi doista nečoveno da sam povjerenica za zdravstvo i da se ne bavim tim pitanjem države članice znamo da imaju snažne, jake, čvrste zakonodavne okvire koji se učinkovito ne primjenjuju. I mislim da trebamo pratiti što se događa, događa u državama članicama i zašto je provedba nedostatna. Tamo gdje vidimo da stvari traju i dalje, poduzeti ćemo određene mjere. No ono što bih željela reći apsolutno jasno je da ne možemo tu pitanje gledati izolirano od svega drugoga. To je dio zelenog dogovora, Green Deala i to je dio strategije od polja do stola. Dakle, bez toga nema uspješne strategije od polja do stola ili učinkovitog zelenog dogovora ukoliko nismo sposobni suočiti se i nositi se s pitanjem kao što su pesticidi. Euh, Dobro, nastavljam što se tiče vrlo toksičnih kemikalija. Imamo zakonodavstvo e, koje omogućuje da se nastave e, koristiti ti viskorizični proizvodi s e, studijama koje ukazuju na njihovu toksičnost. Vrlo često se produžuje odobrenje iz godine u godinu i ponekad e, u trajanju dužem od pet godina, tako da ti visokorizični toksični proizvodi ostaju na europskom tržištu. To je doista neprihvatljivo i ne ohrabruje industriju da iznađu alternativna rješenja, odnosno zamjenske proizvode. Što ćete učiniti kako bi industrija proizvela zamjenske proizvode i možemo li zaustaviti ovaj postupak donošenja odluka putem komitologije e, s obzirom na toksičnost tih proizvoda i studije koje, koje na to ukazuju? Hvala. Nisam apsolutno sigurna da li govorite o glifosatima. Aha, ne samo o njima. Oni su dobili odobrenje još pet godina i znam da je to bilo vrlo prijeporno pitanje. Smatram da nam je potrebna transparentnost, da svoje odluke moramo donositi na temelju znanstvenih istraživanja. Ja ću raditi e, vrlo e, entuzijastično na smanjenju e, uporabe i postizanju tih ciljeva. Smatram da je to dio e, sveobuhvatnog zdravlja, One Health, i da se to treba ugraditi u direktivu. Moramo poticati inovacije i kad je riječ o korištenju alternativa koje su manje toksične i manje rizične. To moramo učiniti kako poljoprivrednici ne bi koristili kemikalije koje štete zdravlju ljudi. A mi znamo da štete. Hvala za zelene e, tili mec. Želim vam postati pitanje o GMO-ima. Europski parlament ima snažno stajalište o tom pitanju. Mi smo e, u prošlom sazivu usvojili 36 prigovora na e, davanje odobrenja za GMO-ove. E, komisija mora odlučiti, no Standardno je komisija davala potvrdni odgovor na te GMO-ove. Zašto komisija nema nikakvu pravnu obvezu da kaže da, a postoji niz legitimnih razloga da kaže ne? Hoćete li poštivati demokraciju i kao što ste rekli pažljivo slušati što kaže parlament i što kažu države članice po tom pitanju? Hoćete li i dalje odobravati GMO-ove kada nema kvalificirane većine e, koja se zalaže za njih? E, zatim ću nešto reći o novim GMO-ovima. E, u u srpnju 2018 e, je došlo do novog razvoja, ali e, ništa nije poduzeto da se zaštite poljoprivrednici i građani od tih novih GMO-ova. Hoćete li vi nešto poduzeti kad je riječ o e, ocjeni sigurnosti i o označivanju? Hvala na ovom pitanju. Svjesna sam da su GMO-ovi osjetljivo i prijeporno pitanje. Isto tako znam da unatoč tome e, što nam znanost o tome kaže, građani nemaju povjerenja u GMO-ove. Nadam se da će opći zakon o hrani i povećana transparentnost nam dati bolju ideju o tome o čemu govorimo. Odluke se moraju temeljiti na znanstvenim istraživanjima. Europska agencija EFSA odobrava samo sigurne gmo ve ali 19 država članica je odlučila ograničiti uzgoj gmo va na njihovom teritoriju. Dakle, nije riječ samo o znanosti, već i o tome što brine građane. Ja sam svjesna e, presude Europskog suda iz 2018. godine. Ja ju u potpunosti poštujem i moramo ju provesti u dijelu. Ja ću formalizirati stajalište nakon što prikupim više informacija i nakon suradnje s vama i drugim dionicima. Pitali ste me hoćete li poštivati demokraciju, hoćete li reći da demokraciji i slušati ovaj parlament. Pa ne mogu vam obećati puno toga, ali dvije stvari mogu. E, obećati da uvijek ću poštivati demokraciju i uvijek to radim, a drugo, a to nisu prazne riječi, uvijek ću slušati parlament, uvijek ću vam biti dostupna i e, pažljivo vas slušati jer e, gmo nove metode uzgoja, to su stvari koje je parlament naglašavao, donosio rezolucije koje su dovele do promjena. Ja ću surađivati s parlamentom parlamentom, državama, članicama i dionicima da postignemo iskorak u tom području. To je e, dio, kako ja to vidim, strategije od polja do stola. Kažete da se samo sigurni gmo odobravaju, ali znamo da postoje praznine u ocjeni EFSE e, koje se ne bave rezidujima pesticida, na primjer glifosata, ali ste odgovorili pitanje o demokratskoj legitimnosti, što mi je drago, ali kad je riječ o sljedivosti novih GMO-ova, da bi to bilo moguće, potrebno je razraditi metode detekcije, a vi morate u tome predvoditi. Jeste li opredjeljeni da to učinite? Da, ja sam vrlo svjesna da EFSA spada u moju političku odgovornost i ako vidim da postoji nešto što moram istražiti, nikad neću okljevati da to i učinim. A kao drugo, ja osobno želim e, e, proučiti nove metode uzgoja, prikupiti znanstvene informacije. Ako nam bude potreban novi okvir, ja također neću okljevati da to e, razmotrim. Ja sam i tekako svjesna e, gubitka povjerenja građana, a još više sam svjesna onoga što brine građane. Ljudi moraju znati odakle je hrana koja je na njihovom stolu i u kakvom okolišu odrastaju njihova djeca. Hvala, a sada za ideje Oskar Lančini. Grazie, Presidente. Hvala predsjedatelju. Doista se e, radi o nesigurnosti koju osjećamo ne samo kao građani već i kao poljoprivrednici. Dogodilo se jako puno prijevara. Prijevara sa jajima, dioksin u Belgiji, korištenje konjskog mesa i tako dalje. Dakle, radi se o e, štetama od 100 milijardi godišnje, procjenjuje se. E, doista možemo e, u prijevari vidjeti da se ostvaruje veliki profit, stvari prolaze ispod radara, tako da u ovom trenutku ne možemo rješavati postojećim sankcijama E, moguće prijevare. Čini se da postoji preklapanje glavnih uprava Agri i Sante. 108. E, članak govori o službenim kontrolama jer komisija može odrediti pravila za razmjenu e, informacija. Što misli komisija? Kako će se popraviti ili poboljšati sustav prevencije i provjere na razini Europske unije? Zahvaljujem na ovom pitanju. Dijelim vašu zabrinutost. Prijevara e, e, na području hrane e, košta od 8 do i više milijardi to je za industriju to je utjecalo i na povjerenje građana i moramo nešto poduzeti. E, koliko znam, nema pravne definicije prijevara kad je u pitanju hrana. E, to e, je prijevara koja izaziva problem moramo koristiti sve agencije, Europol, Ured protiv prijevara, da bi se razotkrile te prijevare i ja sam itekako spremna e, surađivati s vama da vidimo trebaju li nam novi zakoni da bismo e, kontrolirali te prijevare. Mikrofon molim za govornika. Il motivo per cui la sicurezza dei materiali sigurnost materijala koji dolaze u kontakt s hranom treba također kontrolirati zato što to može ugroziti i hranu i zdravlje. Imamo uredbu iz 2004. koja predstavlja solidan pravni temelj, ali samo za nekoliko materijala, na primjer za plastiku. Postoje tu određena pravila koja su harmonizirana. Mnogi materijali reguliraju se na razini pojedine države i zbog toga nema e, opće sigurnosti na razini Europske unije. Što će komisija učiniti u nadolazećim godinama? Hoćemo li imati harmonizirana pravila koja su konkretna i za druge materijale? Uh, I think you're referring to food Hvala. Mislim da govorite o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. To je jako važna tema jer tvari koje ulaze u hranu mogu potencijalno e, promijeniti kakvoću hrane i utjecati na zdravlje ljudi. Eh, postoji uredba iz 2004. godine koja se sada preispituje i znam da je 2016. godine ovaj parlament eh, tražio da se još 13 e, tih materijala uredi zakonski. E, istina je da se zakoni koje imaju države članice međusobno razlikuju. E, sada ćemo dobiti izvješće o plastici, ali nemamo informacije o nizu drugih materijala. Ja bi ovome nešto dodala. EFSA ovo istražuje, ali ako smijem ja bih nešto dodala trebaju nam i informacije o učinku koktela različitih kontaktnih materijala jer i to može utjecati na ljudsko zdravlje. Pitate hoćemo li to zakonski urediti? Dakle, hoćemo li urediti ostale materijale koji dolaze u kontakt sa hranom? Ja ću pogledati koji su znanstveni rezultati, pa ću izraditi prioritete. Počet ću s onima za koje znamo da su potencijalno štetniji za zdravlje ljudi. Ovo je jako <clears throat> važno područje i mi ćemo se e, baviti njime i u okviru New Deala i u okviru strategije od polja do stola. Hvala, a sada za EKR er, e, Herman Tertiš. Hvala. Živimo u uzbudljivim vremenima i znanost i tehnologija su često marginalizirani, opterećeni dezinformacijama, bacaju se u drugi plan kada se donose odluke. Vaš prethodnik povjerenik Andriju Kajtis bio je doista osamljen kada je htio surađivati sa znanstvenicima. predsjednik Juncker i drugi povjerenici su ga poticali u njegovom e, protuznanstvenom stavu što ćete učiniti, kako ćete dobiti podršku nedostatka povjerenika u kolegiju kako biste se koristili znanošću i znanstvenim dokazima. I na kraju, e, koje su vaše konkretne ideje da se poveća stvarna uloga znanosti u odnosu na politike i ideologije u zakonodavnom procesu? I'm a firm believer that we ja čvrsto vjerujem da se političke odluke moraju zasnivati na znanstvenim rezultatima. To nije uvijek moguće, a to eh, ni ne građani ne prihvaćaju uvijek zbog dezinformacija koje se šire. Dakle, znanstveni rezultati, na primjer, pokazuju da je važno koristiti cijepivo, a posljednjih godina vidimo E, kako su se pojavile razne bolesti u Europi, na primjer ospice, zato što ljudi okljevaju cijepiti svoju djecu. To nije samo zbog dezinformacija, već je vezano i uz programe cijepljenja koje imaju pojedine države članice. Čini se da tu ne postoji jednoobraznost. Sada postoji zajednička akcija na razini EU-a i zajedno sa e, medicinskim agencijama i državama članicama moramo se boriti protiv svakog izvora dezinformacija koji ima negativan učinak ako znamo da postoje čvrsti e, i neoborivi znanstveni rezultati. Ono što je moj cilj je da u kolegiju odgovorno nastupam e, koristeći e, kao osnovu znanstvene rezultate, ali spominjući i drugo što ljude brine kako bismo krenuli naprijed sa nizom politika za koje znamo da su potrebne za zaštitu zdravlja ljudi. Nažalost, tijekom posljednjih nekoliko godina smo doživjeli širenje brojnih dezinformacija koje su dovele do golemih problema. Dezinformacije imaju također i neke druge učinke jer svaka gospodarska aktivnost pa čak i istraživanje treba sigurnost i treba dugoročne politike u poljoprivredno prehrambenom sektoru na primjer naši e, se e, rezultati istraživanja događaju izvan granica Europske e, unije radi se o neproporcionalnom korištenju načela predostrožnosti, a to se često događa, iz ideoloških i političkih razlika. Demoniziramo neke fitosanitarne proizvode, na primjer kada nemamo alternativu, blokiramo razvoj novih tehnika genetičke modifikacije također možda bespotrebno. Želite li revidirati definiciju načela predostrožnosti? Jeste li spremni braniti i promicati načelo inovativnosti koje treba Evropska unija da e, bude globalni lider? We cannot afford not to be a global leader here in pa ne možemo si priuštiti da ne budemo globalni lider. Europa mora predvoditi u nizu područja vezanih uz zdravlje, a kad je riječ o znanosti i inovacijama, to je iznimno važno područje. Znam da u prošlosti zbog direktive o kliničkim ispitivanjima imali smo velike poteškoće u provedbi kliničkih e, e, ispitivanja u Europi i stoga se više tih ispitivanja odvijalo e, u SAD-u i izvan Europe, pa smo mi zaostali na tom području. Direktiva sada ima za cilj to promijeniti kako bismo pacijentima ponudili više. Mi smo opredjeljeni za inovacije, opredjeljeni smo e, za napredak, za ulaganja u istraživanja, program Obzor 2020 e, već sadrži to opredjeljenje. Ja definitivno smatram da nam je to prioritet jer napredak inovacija i znanosti može samo poboljšati zdravlje u Europi. Utjecat će i na industriju i na lijekove i na zeleni dil i na hranu koju jedemo. Dakle, smatram da Europa mora biti lider na tom području. E, isto vrijedi i za farmaceutsku industriju, jer ćemo se tako nositi s problemima kao što su nestašice lijekova ili e, lijekovi koji su preskupi. Hvala, molim vas držite se vremena. Za EPP e, gospodin Alkovic. Tu sam, tu sam. Dakle, u ovom mandatu za parlament, ali i za sebe kao povjerenice, želim reći svi smo suočeni sa jednim velikim izazovom. Kada ćemo smoći hrabrosti da se suočimo s ubojicom Evropljana, to jest s rakom. Ja sam liječnik i dugo godina sam radio na onkologiji, na eh, pedijatriji. Kao bivši ministar zdravstva e, znam jako dobro da ako prepustimo države članice samima sebi u borbi protiv raka, nikad nećemo u toj borbi pobjediti. Imamo standarde za onkološko liječenje djece, ali nemamo takve standarde, takve norme za odrasle. Ako se ne suočimo s tim izazovom, ljudi nam nikad neće oprostiti oprostiti. Moramo izgraditi norme i standarde za rane, ranu dijagnostiku i za modele kako <laughs> liječiti pacijente diljem Europe. I s tim izazovom se moramo nositi zajedno vi i mi. To je doživotan zadatak. Hvala. Hvala. Ne bih htjela uopće niti pokušati reći da ovo što ste vi rekli nije u potpunosti točno. Međutim, postoje protokoli za liječenje pacijenata oboljelih od karcinoma, ali se ne primjenjuju uvijek. Moramo se pobrinuti da se to provodi u svim situacijama. Kada je riječ o akcijskom planu borbe protiv raka, moramo pogledati čitav ciklus rano dijagnosticiranje, preventivni pregledi spašavaju živote. Međutim, nije dovoljno imati preventivne preglede u državama članicama. One moraju imati preglede koji su akreditirani i ispunjavaju određene smjernice. Europski parlament je bio taj koji je donio rezoluciju u kojoj su definirani kriteriji za preventivne preglede, a mi smo zaduženi za to da provjeravamo njihovu provedbu. Inače se u potpunosti slažem s vama. Rak je za mnoge bolest koja utječe ne samo na pacijenta nego i na članove njegove obitelji, na poslodavce Isto tako postoji i pitanje e, tisuća pacijenata koji prežive rak, e, kako se prema njima postupa na radnom mjestu, kakvo zdravstveno osiguranje mogu dobiti ako kažu da su bili oboljeli od raka. Dakle, to je doista jedno široko područje i iz tog razloga e, mislim da u zato je akcijski plan za borbu protiv raka izrečito spomenutom u mandatnom pismu. To do sada nije nikada bio slučaj. Imali smo također i sastanak e, odbora za borbu protiv raka i mislim da sada možemo doista e, krenuti s poslom. Hvala. Ja sam u Poljskoj bio onaj koji je uveo paket onkoloških mjera, što znači da smo donijeli odluku da iz javnih sredstava financiramo sve aktivnosti liječnika i bolnica e, koji su se obvezali provoditi standarde i osigurati e, rano dijagnosticiranje raka. Međutim, tu se pojavio još jedan izazov. 2012. godine u velikom broju država članica pojavila se nestašica ljekova za liječenje raka, tako da su se životi pacijenata našli ugroženi. Jeste li spremni uspostaviti sustav koji bi zajamčujem da se takva situacija neće ponoviti jer e, da kako vrijeme je ključno kod liječenja takvih pacijenata. Hvala. Dakle, nadam se ja sam e, dakle surađivala sa zdravstvenim djelatnicima u vašoj zemlji. Vidjela sam kakvi su tamo preventivni pregledi uspostavljeni, što je bilo važno nadahnuće i za druge zemlje. Ovaj akcijski plan na europskoj razini treba se baviti raznim temama. Čuli smo o prevenciji, o akreditaciji i standardima, a da kako to bi obuhvatilo i ljekove. Svjesna sam toga da postoji velik broj država članica koje su prošle kroz tešku ekonomsku situaciju, da, je to, da se to negativno odrazilo na zdravstvenu skrb. E, farmaceutska industrija ima obvezu osigurati pristup cjenovno prihvatljivim lijekovima pacijentima. Ne možemo spuštati ljestvicu ni na koji način kada je riječ o borbi protiv ove bolesti. Hvala. U ime kluba Renew, Caroline. Vaden. Hvala. Gospođo Kirijakides, tu sam. Članak 168. ugovora Europske unije kaže da će se poduzeti mjere kako bi se zaštitilo fizičko i mentalno zdravlje. Vi ste 27 godina bili klinički psiholog, tako da vas neće iznenaditi da je svaka šesta osoba u Europskoj uniji imala neki mentalni poremećaj 2016. godine, a svi raspoloživi dokazi ukazuju na to da mentalni problemi utječu na desetke milijuna europljana na njihove obitelj, produktivnost i perspektivu zapošljavanja. Gospođo Kirijakides, mislim da se pojavljuje epidemija mentalnih poremećaja kod e, djece i odraslih, e, dakle poremećaj hrane, e, samoubojstva, depresije i tako dalje. Što ćete poduzeti kako bi mentalno zdravlje ponovno bio prioritet u Europskoj uniji i koje ćete konkretne mjere poduzeti da države članice doista provedu politike u području mentalnog zdravlja te preporuke Europske unije za to područje. Hvala vam. Kada smo ranije razgovarali, dotaknuli smo se nekih drugih e, stvari, ali spomenula sam One Health, e, što znači zdravlje ljudi, životinja i bilja. Kada govorim o zdravlju ljudi, pritom ne podrazumijevam samo fizičko zdravlje nego i mentalno zdravlje. U pravu ste, e, mentalno zdravlje već dugo nije prioritet, za to postoji niz razloga. U velikom broju država članica to je nešto što sa sobom nosi stigmu. E, ljudi ne dođu na vrijeme kako bi dobili potrebnu skrb. Živimo u trenutku kada e, se stalno mijenja pritisak na djecu i adolescente, bombardira ih se informacijama, tako da njihov razvojni proces možda ne dopušta da se filtriraju i procesuiraju sve te informacije. Mislim da tu moramo nešto poduzeti. Ja ću dati sve od sebe kako bih to ponovno stavila na dnevni red, jer upravo mentalno zdravlje je područje koje ne dobiva e, zasluženu pozornost u državama članicama i mislim da trebamo preokrenuti taj trend. Dakle, ne mislim pritom samo na depresiju koja se pojavljuje kod odraslih. E, postoje i ponašanja kod adolescenata, zatim e, samodestruktivno ponašanje, koje je u porastu. Moramo djelovati preventivno, ne samo u okviru zdravstvenog sustava, nego i u obrazovnom sustavu. Dakle, treba primijetiti probleme u ranoj razvojnoj fazi, u ranoj dobi e, i ja osobno smatram da je to doista sastavni dio naših budućih politika. Um, Evo mi ovdje već e, sjedimo dva sata nitko nije spomenuo psihičko zdravlje, što me iznenadilo. Mi znamo da postoje brojni čimbenici e, koji utječu na mentalno zdravlje, neki od njih ovise okruženju. Što je sa e, stresu na obrazovanju, lošim radnim uvjetima, e, lošoj plaći, društvenoj izolaciji, utjecaju društvenih medija, to su sve stvari koji zahtijevaju poboljšanja kako bi se smanjio njihov učinak na psihičko zdravlje Europljana. Zanima me što ćete poduzeti, hoćemo li uložiti više novca, hoće li se pojaviti novi programi u zemljama gdje ovo pitanje nije tako prioritetno. Što ćete vi poduzeti kako biste to promijenili? Mislim da je ovdje važna suradnja s drugim povjerenicima, budući da je psihičko zdravlje nešto što se dotiče brojnih drugih područja Isto tako se trebamo pozabaviti tim pitanjem u raznim državama članicama. Komisija ima mogućnost vidjeti o kojim je problemima riječ i kako to promijeniti. Zanimljivo je što ste rekli da nitko nije promijenio, nije spomenuo mentalno zdravlje do sada, ali ja sam to spomenula jer to smatram važnim i jedan od razloga što se tu ne poduzima dovoljno jeste da su to ljudi koji su često zaboravljeni i slažem se s vama da postoje razni čimbenici koji na to utječu, no ja ću pokušati postići da se e, mentalno zdravlje ugradi u druge politike. Ja namjeravam o tome progovoriti. Thank you. For the non Mr gospodin Konstantinu iz nezavisnih zastupnika. Hvala. Ovdje govorimo o mentalnom zdravlju, kao što smo to čuli od e, kolegice. Ja imam jedno složeno pitanje za vas. Što biste vi poduzeli kao povjerenica za zdravstvo? Hoćete li pomagati istraživanja u medicini i vezano uz mentalno zdravlje. Primjerice, što se smatra normalnim ili nenormalnim u svakoj pojedini zemlji, zatim kategorije kao što su biomedicina, kako se percipiraju u pojedinim kulturama u državama članicama i na koji način identificirati e, bolesti koje se zovu nacionalnim poremećima, dakle koje su na neki način povezani sa kulturom, kao što su primjerice anoreksija, Nadalje, na koji način e, pojedini čimbenici utječu na različite e, bolesti, bilo mentalne ili fizičke. Ovo sve što kažem dokumentirano je i postoje neki kulturni obrazci e, koji služe u identificiranju bolesti. Dakle, mislim da treba više poduzeti za bolje mentalno zdravlje građana. Jedine si. I don't dare say I Suđujem se reći da nisam sve razumjela, ali pokušat ću odgovoriti što bolje na ovo pitanje. Znam da je DSM promijenio svoju klasifikaciju e, psihijatrijskih i drugih poremećaja. Brojni poremećaj koji se ranije nisu smatrali psihijatrijskim sada su e, izuzeti iz klasifikacije DSM-a, tako da moramo biti toga svjesni i moramo isto tako voditi računa o tome kako se razvija društvo. Spomenuli ste anoreksiju. Postoje neka društva u kojima se anoreksija ne prepoznaje, a i u nekim društvima postoji veliki problem zbog e, anoreksije. Ja bih rekla da je za mene najvažnija zaštita i promičba ljudskih prava. U području kao što je psihijatrija i psihičko zdravlje, to mora biti tome se mora pristupiti vrlo oprezno jer vrlo je lako nekome e, staviti etiketu, a to e, doista može biti vrlo subjektivna ocjena ovisno o tome kojoj kulturi pripadamo. Mislim da ste spomenuli što je normalno i nenormalno, to je također vrlo subjektivno. E, često imamo različitu definiciju onoga što je normalno i mislim da bi mi trebalo mnogo duže od dvije minute da odgovorim na to pitanje, ali rado ću s vama o tome porazgovarati nekom drugom prilikom. Hvala, mislim da ste odgovorili na glavninu mojih pitanja. <laughs> Ovo je bilo dobro dopunsko pitanje. Dakle, u ime kluba zastupnika SID, Sara Cerdas. Hvala, gospođo kandidatkinja. Moje pitanje se tiče jednog od najvećih izazova s kojima se suočavamo. E, troši se 1,1 milijardi eura u zdravstvenim sustavima Europske unije zbog krivog korištenja antibiotika i to bez liječničkog recepta ili se pak pacijenti ne pridržavaju uputa liječnika. Zatim isto tako se vraćaju neke bolesti zbog mm, niže stope cijepljenja e, zato što se e, antimikropske sredstva koriste. Mislim da e, moramo educirati ljude kako bismo suzbili ove e, kampanje protiv cijepljenja koje se temelje na dezinformacijama. Dakle, kako namjeravate poboljšati razinu educiranosti u javnosti? Dotaknuli ste se dvije teme koje su izravno povezane. Naime, obje su vrlo relevantne kada je riječ o zdravstvenoj pismenosti i dezinformacijama. Nažalost, jedan od problema koji se pojavljuju u naše digitalno doba jest upravo činjenica da je vrlo lako proširiti dezinformacije putem eh, medija i zato moramo usko surađivati s državama članicama, raditi na tim problemima, pobrinuti se da građani imaju pristup pouzdanim znanstvenim informacijama, a u slučaju da se pojave dezinformacije moramo ih odmah suzbiti. Spomenuli ste antimikrobnu rezistentnost. To je doista jedan e, problem širokih e, svjetskih razmjera. Ja bih doista voljela kada bi Europska unija ovdje povela svojim primjerom. Naime, to je također nešto što se nalazi u sklopu agende One Health mi moramo pokazati odgovornost jer ne možemo prihvatiti da zbog tog problema imamo 30 tisuća smrtnih slučajeva u Europi. Istovremeno djeca ne mogu izgubiti život zbog bolesti koje su prije nekoliko godina bile nestale, odnosno bile su iskorjenjene u Europi. Prema tome moramo surađivati kroz e, sustav zdravstvene skrbi i obrazovni sustav kako bismo osporili te dezinformacije i a koje imaju izravan učinak na zdravlje ljudi. Imamo jedno dopunsko pitanje. Čuli smo da je tuberkuloza pitanje e, koje gdje je posebno veliki problem antimikrobna rezistentnost e, i imamo 40% ljudi koji e, će zbog toga koji zbog toga preminu. E, Glavno prva je nedavno e, zatvorila think tank e, za HIV, SIDU i tuberkulozu. Dakle, što vi mislite o ovoj odluci i kako namjeravate progovoriti o ovom problemu javnog zdravstva bez pristupa stručnom znanju ovih skupina stručnjaka. Pa čini mi se da je parlament svoju sjajnu rezoluciju o HIV-u, hepatitisu i tuberkulozi. E, to je bilo 2017. ako se ne varam. Želim ujedno ovim putem zahvaliti parlamentu na tome. Ove tri bolesti su izuzetno važne i mislim da tu možemo učiniti mnogo više i u dijelu koji se tiče prevencije Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti pomaže državama članicama u njihovim naporima da riješe ovaj problem. Moramo imati pristup inovacijama i lijekovima. E, to se odnosi, na pacijente oboljele od HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa. A u Bijaricu skupina G7 je izdvojila 350 e, milijuna eura i ja ću držati za riječ, budući da to ima utjecaj na velik broj europskih građana. Evo, to bi bio moj prioritet, jedan od mojih prvih prioriteta u mom budućem radu. Daniel Bude u ime kluba EPP iz Odbora za poljoprivredu. Hvala vam lijepo. Gospođo kandidatkinjom, ja sam član odbora za poljoprivredu i htio bih nešto reći o zdravlju životinja. To je iznimno važna tema za mene, a to je također nešto što snažno utječe na zdravlje ljudi. Mislim da bismo se trebali pozabaviti tim pitanjem. Afrička svinska kuga E, doista je prisutna u istočnoj Europi u ovom trenutku, a dosadašnje mjere nisu se pokazale učinkovitim u suzbijanju tog virusa koji ne poznaje granice. Nedavno smo imali alarmantni porast broja slučajeva. Ove godine smo detektirali 1470 novih e, pojava ove bolesti na europskoj razini. Postoji opasnost da bi se taj virus e, mogao uskoro proširiti i zapadnom Europom. Tako da postoji ozbiljna zabrinutost među poljoprivredima, ali i stručnjacima za zdravlje životinja kada je riječ o katastrofalnim posljedicama koje bi to moglo imati za ovaj sektor. Govorimo o tisućama poljoprivrednika. E, kakva je vaša vizija i strategija u srednjem i kratkom roku kako bi se spriječilo širenje ove bolesti i kako bismo mogli diverzificirati mjere za suzbijanje ove bolesti što je sa time. Hvala. Prije svega želim jasno reći da je za mene zdravlje životinja sastavni dio programa One Health koji sam već spomenula, tako da to nije tema koja je za mene nebitna. Afrička svinska kuga je doista jedna e, razarajuća bolest e, koja od koje ne oboljevaju ljudi, ali ona predstavlja prijetnju poljoprivredi i da kako trgovini. E, to izaziva zabrinutost na svjetskoj razini. Htjela bih reći sljedeće, e, to se razlikuje od dosadašnjeg Sava, to je da Komisija ima solidnu strategiju koja je omogućila da se zaustavi širenje ove bolesti u nekim područjima. Primjerice u Češkoj je e, ta bolest iskorjenjena, u drugim dijelovima Europe zbog blizine granica sa e, drugim zemljama u kojima se proširila ta bolest, problem je većih razmjera. Ono što bismo ovdje trebali poduzeti jest e, da se pobrinemo da imamo učinkovite kontrole, da povećamo biosigurnost na gospodarstvima, povećamo osvještenost javnosti i uložimo više u istraživanja s obzirom da trenutno ne postoji cijepivo protiv te bolesti. Na taj način bi Europska unija mogla povesti vlastitim primjerom i pobrinuti se da se e, zadrži širenje ove bolesti koja možda sada utječe samo na svinje i divlje svinje, ali je doista ima razarajuće posljedice za poljoprivrednike i one koji žive u blizini. Hvala vam na odgovoru. U EU imamo mehanizam civilne zaštite koji koordinirano intervenira kada su poplave, požari i slično i države članice dobivaju logističku potporu kako bi se riješili takvi izazovi. Možemo li sličan mehanizam stvoriti za zdravlje životinja ukoliko gođe do e, velikih epidemija? Može li e, komisija možda na brzi i koordinirani način djelovati, pomoći državama članicama Eh, ako dolazi do epidemija velikih razmjera, zato što je doista teško djelovati protiv virusa koji se pojavi u nekoj eh, regiji ili u nekom području gdje ljudi žive. Hvala vam Mislim da postoji krizni, e, krizni postupak kada imamo e, izbijanja epidemija i to se pokazalo čak i u slučaju afričke svinske kuge. Evropska unija ju je uspjela obuzdati do određene mjere. Trebamo biti proaktivni i trebamo e, odmah reagirati kada dođe do takve situacije kako bismo epidemiju kontrolirali. E, zajedno s vama e, može se sada postaviti još jedno pitanje koje se nije pojavilo, možda i hoće, ali radi se o problemu biljnog zdravlja. To je bio problem sa ksilelom u Italiji. E, tada smo odlučili riješiti taj razorni problem koji pogađa e, masline, ne samo u Italiji. Evropska unija je pokrenula konkretne mjere kako bi se obuzdala e, ta pošast. Dakle, države članice trebaju pomoć za provedbu takvih mjera i e, na taj način ćemo biti što je više moguće proaktivniji, a i imati e, sustav za krizne situacije kako bismo intervenirali što je brže moguće. Voljela bih e, da sam vam mogla reći da ćemo iskorijeniti afričku svinjsku kugu u nekoliko sljedećih mjeseci. Međutim, puno toga je učinjeno. Države koje nisu u Europskoj uniji i koje nisu poduzele nikakve mjere imaju puno veći problem sa širenjem e, afričke svinske kuge. E, moja država graniči s tim državama, imamo problem sa divljim svinjama, dakle trebamo to zadržati visoko na agendi jer utječe na poljoprivredu, održivu poljoprivredu i na trgovinu. Hvala za Guje, Joe Ferrara. Zahvaljujem e, predsjedatelju. Hvala lijepa i e, kandidatkinji. Danas e, smo već govorili o pesticidima, o dozvolama, o ljekovima, o sigurnosti hrane. Govorili smo i o područjima gdje smo ranih godina vidjeli suradnju Europske komisije, agencija, i industrije. Radilo se o dogovorenim procedurama za dobivanje dozvola i e, provedbu sličnih mjera. Što me sada dovodi do mog pitanja, a to je transparentnost u procesu e, dodjela autorizacije, odnosno dozvola. Želim vas pitati kako vi ocjenjujete situaciju, kakva je suradnja i što će se poduzeti u budućnosti. Hoćete li i dalje vjerovati analizi rizika koja nam dolazi iz industrijskog sektora ili ćemo imati javna tijela, javne institucije koje će imati aktivnu ulogu u procesu dodjeljivanja e, dozvola ili licenci? Hvala vam. Hvala lijepa na pitanju. U potpunosti razumijem da e, ponekad postoji veliko nepovjerenje vezano za EFSU i druge evropske agencije. No, s druge strane, želim e, podsjetiti da se EFSU prati ne samo revizori, već e, ju prati i parlament. Isto tako podsjećam da postoje vrlo stroga pravila u znanstvenom tijelu EFSE koja mora stalno ažurirati svoje izjave. E, ja doista vjerujem evropskim tijelima, vjerujem da nam treba s druge strane i neovisna procjena od strane industrije za mnoga pitanja. U potpunosti sam svjesna da je EFSA agencija pod mojom političkom odgovornošću i doista neću okljevati ukoliko osjetim da postoji bilo kakva vrsta intervencije koja bi uh, ugrozila integritet i vrijednost znanstvenih dokaza EFSE i sama bih preuzela u tom slučaju odgovornost. Zahvaljujem. Ja sam zabilježio vaš odgovor. Možda ste mi mogli reći više, ali e, dopustite da se vratim na temu koja je već spomenuta, ali nije me zadovoljio vaš odgovor. A radi se o pesticidima ponovno i o procesu ocjene, odnosno evaluacije. Kako ćete zajamčiti da je procjena rizika procedura koja uzima u obzir samo akutni, a ne i kronični efekt? I konačno, još jedno pitanje o pesticidima i evaluaciji. Kako i na koji način ćete zajamčiti da ono što nije prihvaćeno e, uđe opet na stražnja vrata putem sporazuma o slobodnoj trgovini? pokušavam razumjeti zašto nisam bila uspješna ili uvjerljiva kada sam govorila o pesticidima. Zato što sam jasno rekla da e, se zalažem za manje riskantne alternative. To očito nije bilo dovoljno, dovoljno uvjerljivo. I kao što sam rekla ranije, ovdje se radi o problemu javnog zdravlja. Dio je e, plana zeleni dil i e, plana od polja do stola. E, niskorizične alternative, to je bio moj odgovor, a s druge strane i čekam evaluaciju koja će nam doći od EFSE, te ćemo temeljem toga donositi odluke. Zastupnik prije vas je govorio o važnosti znanosti, ne smijemo to zaboraviti, to je iznimno važno pogotovo kad govorimo o endokrinim disruptorima, o novim tehnikama uzgoja, a kad se radi o pesticidima, trebaju nam znanstvena saznanja. Opći zakon o hrani će promijeniti, vjerujem, razinu transparentnosti, što je bio veliki problem i uzrokovao nepovjerenje građana. Tako da ne mogu jasnije ili glasnije reći da ću pronalaziti e, druge mogućnosti osim pesticida jer mi se čini da je to dio onoga što zovem jedno zdravlje, One Health e, e, i zeleni, zeleni dogovor. Ne možemo govoriti o jednom zdravlju ako ne uključimo zdravlje ljudi, biljaka, životinja i okoliša. Hvala lijepa. Alessandra Moretti za SID. Hvala lijepa. E, uravnotežena prehrana je ključna za diabetes, neke tumore, kardiovaskularne bolesti i za smanjenje dječje pretilosti koja je sve više raširena u Europi. Slažete li se da je nužno potrošačima dati dovoljno transparentnih informacija da bi donijeli utemeljene odluke? temeljem znanstvenih dokaza. Trebamo programe zdravstvene edukacije. Kako i na koji način komisija kani ograničiti različite scheme ogranič, e, označavanja proizvoda na e, pakiranjima u nekim državama članicama. Smatrate li da bi jedinstveno označavanje na pakiranjima u EU moglo značiti rješenje za ovaj problem i na taj način način omogućiti potrošačima da imaju uvid u e, korištenje određenih dodataka, e, GMO-a i, sl. i slično. I na kraju, što učiniti vezano za zahtjeve kojima se e, traže nepostojeće koristi za ljudsko zdravlje. Hvala. A, pa živimo u paradoksalno vrijeme, zar ne? S jedne strane govorimo o pretilosti, a jednostavno ne shvaćamo da postoji veliki problem s bacanjem hrane. Bacamo preko 20% proizvedene hrane. Jedan od četiri europljana ne uživa dobru i kvalitetnu prehranu na dan. Dakle, moramo pokušati riješiti ova pitanja. Ja bih voljela kada bih mogla imati petogodišnji akcijski plan za smanjenje e, bacanja hrane jer bi to bio doista e, održivi napor vezan za održivu prehranu. Vi ste spomenuli oznake na etiketama ili na pakiranju. Ljudi žele to žele nutricionistički profil. Kad uzimate proizvod s police, sve više i češće čitate što na njemu piše. I onda odlučujete želite li to kupiti ili ne. No podsjećam vas da uredba o e, pritužbama pokazuje da ono što čitamo na etiketama nije istinito. Na primjer, visoka razina soli, visoka razina šećera i sl. E, nutricionistički profil je također važan, važan za potrošače, naše državljane. E, na e, ambalaži postoje oznake o čijem ćemo rezultatima doznati krajem godine. Tako da ću se i ja zadovoljiti e, zajedničkim pristupom na razini Evropske unije. Hoće li to biti nutri skor ili ne, ne znam. Hvala lijepa na odgovoru. Međutim, Sasvim konkretno, vi ste e, dobro e, fokusirali problem, ali na koji način ćete smanjiti neujednačenosti na e, unutarnjem tržištu, jer jednostavno potrošači mogu biti prevareni prejednostavnim oznakama i na kraju to će dovesti do diskriminacije evropskih proizvoda koji su izvrsne kvalitete. Dakle, kako i na koji način ćete implementirati jedinstveni sustav nutricionističke, e, nutricionističkih oznaka na prednjoj strani pakiranja. Hvala. Pa mislim da imamo sjajne razine kontrole na unutarnjem tržištu koje jamče da građani imaju pristup sigurnoj hrani. To je jako važno. Važno je znati i što ulazi u Uniju. Ja sam rekla da ću pričekati e, procjenu oznaka na prednjoj strani pakiranja i onda ću odlučiti o prijedlogu. Međutim, brine me e, e, uredba koju sam već ranije spomenula, a postoji još jedna stvar koja nije rečena. Jako puno potrošača danas traži ili želi dakle traži etiketu koja označava podrijetlo proizvoda. Origin Labeling. Sedam država članica ima sada već svoj vlastiti sustav e, takvog etiketiranja. Tih sedam država članica sada procjenjujete te svoje sustave, tako da ćemo pogledati te rezultate. Mislim da ne smijemo e, nacionalno obojiti hranu na ujedinjenom tržištu, ali moramo pronaći načina da do potrošača dođu vjerodostojne informacije u trenutku kada kupuje jedan prehrambeni proizvod. I to je nešto što se sada procjenjuje. Ja ću prikupiti i proučiti sve informacije i tada ću izraditi prijedlog. Hvala. Za zelene, Margareta Auken. Tu sam. Hvala lijepa, poštovana kandidatkinjo. Jedan od velikih tereta na nacionalni zdravstveni poračun su visoke cijene lijekova. EU države članice imaju slabu pregovaračku poziciju zbog nedostatka transparentnosti u određivanju cijena. 2017. parlament je objavio izvješće o pristupu ljekovima, o dostupnosti i transparentnosti vezano za cijene, istraživanje i razvoj i koliko se troši na marketing, lobiranje i koliki se profit stvara. Nažalost, niti jedan od ovih zahtjeva za transparentnošću nije zadovoljila komisija. Ovog proljeća Italija, Grčka, Portugal i druge države članice podržale su rezoluciju o transparentnosti cijena lijekova i pozvale farmaceutske kompanije da daju informacije o ovim aspektima. Dakle, to je bila vrlo dobra rezolucija. Međutim, ta rezolucija je razvodnjena značajno. Čak i moja zemlja, Danska, sudjelovala je u ovom nečasnom manevru. I sad moje pitanje, kako i na koji način ćete zajamčiti da uvjeti pregovaranja o cijenama lijekova u državama članicama budu provedeni na pošten i transparentan način? Hvala. First of all, uh, let's, come back to the problem that really facing. And facing this problem. Da, hvala vam. E, reći ću nekoliko riječi o ovom problemu, jer on utječe na živote naših građana, odnosno pacijenata. Postoje lijekovi koji su preskupi, a s druge strane postoji nestašica lijekova. Tako da ću ja surađivati sa dionicima, s industrijama, sa državama, članicama, jer trebamo E, pogledati koji su mehanizmi određivanja cijena lijekova u državama članicama i na koji način se sredstva vraćaju. To je također veliki problem. Postoji pravna obveza na farmaceutskoj industriji da e, osigura opskrbu lijekovima. Trebamo pogledati novu strategiju. Nova strategija treba riješiti s jedne strane nestašicu lijekova, a s druge strane određivanje cijena e, lijekovima. Ja ću surađivati s državama članicama problem e, koji svi imamo s povratom i određivanjem cijena je problem koji utječe na provedbu prekogranične, eh, na provedbu i kontrolu direktive o prekograničnom korištenju lijekova. Dakle, ja ću svakako surađivati s državama članicama i proučiti taj problem. Znam da su države članice osnovale radnu skupinu u suradnji sa Europskom medicinskom agencijom, ako, je to, ako se ne varam, i to izvješće će nam dati vrijedne podatke. I tada kad sve to e, vidim ću odlučiti o tome kako djelovati. Ali slažem se s vama, trebamo učiniti puno više. U mom mandatnom pismu jasno se zalažem za e, lijekove koji su dostupni svima. To će biti jedan od mojih najvažnijih prioriteta. Hvala vam. Ali moje pitanje je bilo vrlo, vrlo jednostavno. E, procurile su informacije iz Svjetske zdravstvene organizacije, ali vi možete doći do te rezolucije. E, velike e, zemlje, Ujedinjena kraljevina, Danska i Njemačka su se tome protivile, ali to bi bilo od velike pomoći za države članice gdje su ljekovi strašno skupi i cijene rastu svake godine. To uništava bolnice e, nedoslovno, ali smanjuje mogućnost, a vi ste dugo, dugo, dugo odgovarali. Rekli ste puno o transparentnosti, ali vratimo se u stvarnost. Jednostavno pitanje, transparentnost u određivanju cijena i točka. I'm sorry that I pa žao mi je što sam vam zakomplicirala pitanje, pa možda nemam jednostavan odgovor, ali podržavam transparentnost na svim razinama. Ovo moram malo pažljivije razmotriti. Trenutno nemam sve potrebne informacije, a želim biti potpuno iskrena i otvorena, pa ću se vratiti na to pitanje. Hvala. A sada za Renju e, Nikole Štefanuta. Ja ću krenuti putem koji je već otvorile gospođa Kovač i gospođa Aukon. Rizično je kad ste 24. na listi da ćete nešto ponoviti, ali od ovog ljeta Suočeni smo s velikom e, krizom za liječenje raka u Italiji, lijekovima za neurološke bolesti u Poljskoj, nedostatak e, e, svih lijekova u Belgiji, a u Rumunjskoj 2017. i 2018. je nedostajalo imunoglobulina. Mi smo stoga morali se obratiti Europskom mehanizmu za zaštitu, što pokazuje koliko moramo biti kreativni da bi naša politika funkcionirala za građane. I nešto što još danas nismo spomenuli je Brexit i i to treba uzeti u obzir kad govorimo o dostupnosti lijekova na tržištu. Ako se opredijelite za razvoj europske e, liste e, neophodnih lijekova. Da li ćete razmotriti rano upozorenje o mogućim nestašicama, zatim e, djelovanje u slučaju nestašica. Vi ste spomenuli tržište kao rješenje u mnogim svojim odgovorima. E, hoćete li biti povjerenica koja se zalaže za intervencije? Hoćete li biti kreativna povjerenica ili povjerenica e, koja se zalaže za status quo? Hvala. Pa prvo moram postati povjerenica a onda ćete procijeniti kakva sam povjerenica. Ja mislim da ću biti jedan od ta tri tipa, ali to ću vama prepustiti da vi ocijenite kakva ću biti povjerenica. Spomenula sam e, radnu skupinu u vrlo kompliciranom odgovoru koji sam dala. Tu su skupinu uspostavile države članice i Europska agencija za lijekove kako bismo prikupili važne informacije o nestašicama. Moramo učiniti više, moramo naći sustav za ranu detekciju nestašica. Znala sam da ne možemo izbjeći e, Brexit. Brexit je nešto e, što, e, za što su mnoge države članice zabrinute kad je riječ o lijekovima da doista postoji zabrinutost Europska agencija za lijekove i države članice su podigle svijest e, poduzeća tako da mnogi lijekovi koji su e, pod središnjim nadzorom izgleda da jesu pod nadzorom, ali neki lijekovi koje, e, koji su e, ovlašteni od nacionalnih e, tijela možda će biti problema pristupa nakon Brexita. Naravno u najviše u dvije zemlje, onu koju najbolje poznajem i Malti. Dakle, ono što bi ja željela da se dogodi je da se ratificira sporazum e, o povlačenju kako bi došlo do minimalnog poremećaja na svim područjima, uključujući na području lijekova. Pa ja bih se nadovezao na ovo što ste rekli o radnoj skupini. Zar ne bi bilo prikladnije umjesto da idemo kroz Europsku agenciju za lijekove, da razmislimo o nekoj Europskoj agenciji e, koja će biti zadužena za sprečavanje nestašica važnih e, lijekova, na primjer koordinacijom platformi za proizvodnju, ali ovaj danas nećemo spominjati Brexit u kliničkom smislu. Pa ja nisam htjela o tome govoriti u kliničkom smislu, ali svi smo za to zabrinuti. Dakle, moguće je da ovo što vi predlažete je dobar put naprijed, ali E, riskiram da zvuči monotono, ali moramo prikupiti informacije prije nego što donesemo odluke. Dakle, ta e, e, skupina je uspostavljena upravo da prikupi važne informacije o nestašicama. Želim procijeniti rezultate te radne skupine, a zatim ću biti otvorena za sve prijedloge i surađivati sa svim dionicima jer moramo više učiniti kad je riječ o <laughs> o ovom golemom problemu koji utječe na evropske građane. I sada na kraju Petr Lize. Hvala, kao i mnogi kolege, našao sam se u situaciji da je već dan odgovor na ono što sam ja htio pitati i odgovorom sam zadovoljan ali ovo se vrlo razlikuje od saslušanja koje smo imali danas popodne. No imam još pitanja. Evo jedno konkretno pitanje o rezistenciji na antibiotike. Imamo vam dva izazova. Prvo je provedba e, zakona o veterinarskim lijekovima. Dakle, antibiotici E, koji se koriste samo u krajnjem slučaju za ljude moraju biti zabranjeni ili strogo ograničeni e, kad je riječ o životinjama. Jeste li spremni to u najvećoj mogućoj mjeri zabraniti kako je želio parlament, a kao drugo trebamo nove antibiotike. Jeste li spremni razmotriti konkretne zakone kao što imamo na području pedijatrije sa mrkvom i štapom kako bismo motivirali industriju da donese nove lijekove na tržište. Dakle, da ih još više motiviramo ne samo mrkvom nego i štapom. Dakle, potreban nam je štap puno hvala gospodine Lisi. Ako je to zadnje pitanje, ja bih rekla da je to jedno od najizazovnijih. Želim to odgovoriti u dva dijela. Prvo, imamo novu uredbu iz 2018. godine koja se odnosi na e, veterinarsku hranu za životinje i medicine i to je kamen temeljac kad je riječ o e, antimikrobnom e, rezistenciji. To je zabranjeno i ne smije se koristiti za rast životinja, a neki antibiotici se smiju koristiti samo za ljude. Da li se to provodi na učinkovit način, moramo tek vidjeti. Imamo vrlo učinkovit sustav revizija, e, inspekcija po državama članica, moramo vidjeti kako stojimo s tim. Kad je riječ o industriji i inovacijama, vjerujem da Europska unija mora predvoditi primjerom i moramo imati nove antimikrobne lijekove za pacijente. Kao što ste već rekli, ja želim da se e, preispita e, učinkovitost e, sadašnjih e, zakonskih propisa o lijekovima za rijetke bolesti za djecu prije nego što predložim nove zakone. Jer ponekad nije potrebno imati nove zakone. Vrlo često je riječ samo o provedbi. Dakle, moramo razmotriti obje strane. Kad je riječ o uredbi o lijekovima u pedijatriji za rijetke bolesti, bolesti. To je promijenilo živote mnogih eh, pacijenata i djece s rijetkim bolestima. Mi to procjenjujemo, razmatramo i onda ćemo vidjeti je li potrebno predlagati nove zakonske akte jedno kratko pitanje e, koje se nadovezuje. Mnoge države članice se slažu da trebamo nove antibiotike, ali ne razumiju da Europa mora djelovati. Slažete li se da kad imamo tržište koje nije atraktivno za industriju, da nacionalna rješenja jednostavno nisu moguća. Dakle, potrebna je akcija na europskoj razini. Da li e, to države članice razumiju? Pa već sam rekla da gledam u budućnost, ali sad ću pogledati unazad. 2017. godine je komisija predložila drugi akcijski plan za antimikrobnu rezistenciju e, sa 17 akcija, a sada u e, agendi jedno zdravlje, e, premda to stalno spominjem, jako je važno i to sam stavila u mandatno pismo, spominje se antimikrobna rezistencija, endokrini disruptori, rak, e, strategiju od polja do stola. E, to je sada tu pred nama i mi moramo biti odgovorni e, i suočiti se s tim izazovom i nešto poduzeti. Na taj način da, mislim da trebamo pomagati državama članicama, ali Europa mora predvoditi jer e, problem antimikrobne rezistencije je globalni problem i e, zahtjeva globalnu akciju. Voljela bih da Europska unija na tom području bude lider. A sada prelazimo na vaše zaključke. Imate najviše pet minuta. Ako ih ne želite iskoristiti, ne morate. Pa ja sam to shvatila kao da biste voljeli da govori manje od pet minuta, ali neću, neću govoriti pet minuta. Hvala. Uvaženi zastupnici, želim vam od srca zahvaliti na vremenu koje ste mi posvetili i na vašim pitanjima. Tijekom posljednjih nekoliko tjedana čula sam od mnogih da će ovo saslušanje biti e, prilično traumatično iskustvo. To nije bila lagodna šetnja, bilo je izazov ali vrlo mi je bilo drago e, što sam imala svoju prvu raspravu s vama o onome za što se nadam da će biti moj budući portfelj. Govorila sam iskreno, znate da sam vrlo privržena ovom portfelju, ne bih imala razloga sjediti ovdje e, da ne vjerujem u to. Ja vjerujem da možemo zajedno dovesti do promjena, a to je zato što ovaj portfelj se odnosi na na svakodnevni život građana, na njihovo zdravlje, na njihov život, na njihovu hranu. E, kad govorimo jednom zdravlju, to za mene nije krilatica, to je bit razloga zašto sam ovdje. Čula sam što vas brine, pažljivo sam vas saslušala, endokrini disruptori, e, antimikrobna rezistencija, nove metode e, uzgoja, cjenovno prihvatljivi lijekovi. To su samo neke od tema. E, mi smo sada došli do kritične točke gdje građani očekuju od svih nas da e, da dovedemo do transformacije, do preobrazbe, do velikih promjena. Mi moramo spasiti svoje ekosustave za buduće generacije. Nismo u situaciji da si možemo priuštiti ne raditi ništa. E, ja ću e, biti vrlo počašćena e, ako budem sudjelovala u tom naporu. Učinit ću sve što mogu da dođem do dobrih rješenja uvijek u uskoj suradnji s vama, ali priznajem da moram još puno toga naučiti, no uvjeravam vas da ako me imenujete povjerenicom za zdravlje, od početka ću raditi e, vrlo e, naporno i energično, s vama ću surađivati konstruktivno e, i na kraju krajeva mi smo odgovorni vama. I za kraj ću reći sljedeće čvrsto vjerujem da ne možemo više govoriti o javnom zdravlju, sigurnošću hrane, e, zdravlju životinja, zdravlju biljaka e, kao o izoliranim temama, međusobno izoliranim, no one su duboko povezane, a naši građani očekuju od nas rezultate. Svi imamo jedan krajnji cilj, a to je jedno zdravlje. Moramo raditi zajedno na korist svojih građana, moramo slušati civilno društvo i građane, moramo e, tražiti više znanstvenih istraživanja i podijelit ću s vama svoje čvrsto uvjerenje da Europska unija e, može e, učiniti više. Evo, govorila sam malo manje od 3,5 minute. Hvala vam na na vremenu i nadam se da ćemo imati priliku zajedno raditi.